Dobro vam jutro, poštovani kolege. Evo, gotovo da počinjemo točno na vrijeme. Daću vam samo još nekoliko minuta kako biste zauzeli svoja mjesta, a onda možemo početi s radom. Dakle, počet ćemo za dvije minute. I'm delighted to say uh, perhaps because... Drago mi je što mogu reći kako se čini da su svi spremni za početak današnjeg rada, pa mislim da možemo početi i e, možemo otvoriti današnji sastanak. Poštovani kolege, nastavno na naš jučerašnji susret, sada vam želim izraziti dobrodošlicu na ovom zajedničkom sastanku odbora za energetsku sigurnost i odbora za politička pitanja, ljudska prava i demokraciju parlamentarne skupštine Euronesta. Znam da su mnogi od vas bili ovdje jučer podne, ali danas vas ponovno pozdravljam ovdje u sjedištu Europskog parlamenta u e, Briselu, a osobito pozdravljam kolege iz parlamenta država istočnog partnerstva. E, veliko nam je zadovoljstvo što ponovno imamo stručnjake koji su ljubazno došli danas kako bi nam pomogli da produbimo naše današnje rasprave. Gospodin Erlendas Grigorović, koji je zamjenik u jedinici za međunarodne poslove i proširenje u glavnoj upravi za energetiku Europske komisije. On može biti s nama e, danas do 10 sati, pa ćemo ga zamoliti da nam se obrati prvi i da odgovori na naša pitanja. E, zatim s nama je gospodin dr. Peter van Elsuvege koji je profesor europskog prava na institutu u Gentu, da odnosno na institutu pri sveučilištu u Gentu. S nama je gospodin Bruno Hranić, načelnik općine e, Vidovec u Hrvatskoj i član predsjedništva Europskog odbora regija, zatim gospođa Eneli Ahonen, e, članica Europske službe za vanjsko djelovanje i njihove jedinice za strateške komunikacije, te gospodin Dobromir Sijas, koji je ravnatelj, odnosno direktor e, poljske tehnološke tvrtke HMPD. E, pred nama je dugo i zanimljivo jutro, imat ćemo prilike raspravljati sa našim gostima i razmijeniti mišljenja o deset godina partnerstva i suradnje po pitanju energetike između Europske unije i država istočnog partnerstva, zatim o energetskoj uniji i načinu upravljanja energetskom unijom te čistoj energiji, zatim o razumijevanju vladavine prava i unutar pravnog poretka Europske unije i razgovarat ćemo o prijetnjama koje predstavljaju dezinformacije s kojima kojima se suočavaju Europska unija i države istočnog partnerstva. Nadalje razgovarat ćemo sa suizvjestiteljima e, koje smo ljubazno zamolili da pripreme radne dokumente vezane uz one teme o kojima smo raspravljali u lipnju u Briselu, a to su teme solidarnosti i približavanja u energetskom sektoru te e, parlamentarnog nadzora kao e, načina za jačanje demokracije. E, e, napominjem također da imamo prijevod na ruski, hrvatski i engleski jezik. Veliko mi je zadovoljstvo što imam danas priliku predsjedati ovim sastankom zajedno sa predsjedateljima iz Odbora za energetsku sigurnost i politička pitanja, a sa sastankom ćemo završiti u točno 12 sati i kada će započeti sastanak um, radne skupine Euronesta za Bjelarus. Evo, nakon ovog uvoda možemo prijeći na prvu točku dnevnog reda, a to je usvajanje nacrta dnevnog reda. Ima li primjedbi vezano uz dnevni red? Ako nema, smatramo da je dnevni red usvojen i možemo nastaviti. Hvala vam. Druga točka dnevnog reda je usvajanje zapisnika sa sastanka Odbora za energetsku sigurnost održanog 25. lipnja u Briselu. Nacrt zapisnika ste dobili kako biste ga mogli razmotriti. Imali napomena? Želi li netko bilo predložiti neke izmjene? Drago mi je što vidim da nema. Stoga smatramo da je zapisnik također usvojen. Treća točka današnjeg dnevnog reda usvajanje zapisnika sa sastanka odbora za politička pitanja ljudska prava i demokraciju Euronesta održanog 25. lipnja prošle godine u Briselu i taj ste zapisnik e, dobili, nismo dobili nikakvu obavijest e, kako se traže bilo kakve izmjene, pa mislim da možemo smatrati da je zapisnik usvojen. Odlično, hvala vam lijepa. Sada mi je drago što mogu predati riječ supredsjedatelju iz istočnog partnerstva, gospodinu Barvinenku. Izvolite. Hvala vam lijepo. Četvrta točka dnevnog reda je imenovanje novog supredsjedatelja odbora za politička pitanja, ljudska prava i demokraciju, gospodina Marijana Lupoa iz Moldove. Kao što ste vjerojatno čuli, gospodin Boris Tarasjuk postao je supredsjedatelj skupštine Euronesta kao predstavnik eh, država istočnog partnerstva. Zahvaljujem mu na predanom radu, a gospodin Lupu predložen je da preuzme njegovo mjesto supredsjedatelja. Predlažem da aklamacijom prihvatimo to imenovanje. Hvala, čestitam gospodinu Lupu na imenovanju. Peta točka na današnjem dnevnom redu je razmjena mišljenja o desetgodišnjoj suradnji između Europske unije i istočnog partnerstva u području energetike. S nama je gospodin Enlandas Grigorović, zamjenik voditelja jedinice za međunarodne odnose i proširenje u glavnoj upravi za E, energetiku. Kao što znate, ove godine smo proslavili desetgodišnjicu Praškog samita kada je pokrenuto istočno partnerstvo. Partnerstvo je u proteklom razdoblju mnogo toga postiglo zahvaljujući našem zajedničkom naporu i predanosti i to osobito u sektoru energetike. Energetika je izravno povezana sa razvojem i sigurnošću kako Europske unije, tako i država istočnog partnerstva napredak eh, koji se temelji na snažnom energetskom tržištu koje je paneuropsko te na sve većoj diversifikaciji izvora energije osobito eh, je važan. Nadalje, prijetnja koju predstavljaju klimatske promjene značajno su utjecale na način kako razumijemo potrošnju energije i naše strateške planove za budućnost. Mnogo toga je u budućnosti još potrebno napraviti, osobito u području konektivnosti i sigurnosti opskrbe energijom. I upravo zbog toga drago mi je što mogu pozdraviti gospodina Erlenda Grigorovića. Vjerujem da će nam on dati najnovije informacije vezane uz provedbu energetskih aspekata programa 20 rezultata za 2020. godinu istočnog partnerstva. Gospodine Grigoroviću, izvolite, imate oko 10 minuta. Gospodine predsjedatelju, su predsjedatelji uvaženi zastupnici, dobar dan. Suradnja sa partnerima iz istočnog partnerstva jedan je od prioriteta Europske unije, uključujući i poboljšanje um, energetskih, um, energetske um, isporuke, odnosno isporuke energenata kroz poboljšanju konektivnost i energetska sigurnost naših istočnih e, partnera blisko je povezana e, sa našom e, jačanje zakonodavnog okvira također može pomoći jačanju stabilnosti u pojedinim zemljama i u regiji u cjelini. Kao što je već rečeno, ove godine proslavit ćemo desetu obljetnicu istočnog partnerstva i ako se osvrnemo možemo s pravom reći da prethodna energetska platforma koja se sad naziva energetskim panelom je e, pokrenula sustav e, učvršćivanja energetske sigurnosti i e, poboljšanja čiste energije odnosno energije sa manjim udjelom ugljika. Danas ću govoriti o glavnim rezultatima istočnog partnerstva u pogledu energetike i reći ću nešto o trenutačnim energetskim projektima projektima. E, ako dopustite, spomenuo bih i najnoviji razvoj energetske politike Europske unije. Što se tiče naših ostvarenja u proteklih deset godina, e, taj popis je doista impresivan. Ja ću ovdje izdvojiti samo nekoliko najznačajnijih stvari sada imamo nov naraštaj sporazuma koji su obvezujući e, za države e, članice Europske unije i istočno partnerstvo, Moldova, Ukrajina i Gruzija e, sklopile su svoje sporazume. Također e, imamo odgovarajući fond za energetiku u Moldovi. Južni plinski koridor postao je stvarnost također postoji čitav niz e, programa koje uspješno provode sve države europskog partnerstva. Nadalje, e, države partnerstva pridružili su se i čitavom nizu drugih partnerstava kao što je Fond Zeleno za razvoj i drugi fondovi. Mnogo toga učinjeno je u proteklih deset godina. Gledamo sada razdoblje do 2020. i nakon toga veliki infrastrukturalni projekti u regiji moraju se finalizirati ti e, i do kraja 2020. južni plinski tok mora biti u potpunosti funkcionalan e, kao i veza između Moldove i Rumunjske um, poveznica između Gruzije i Armenije, a očekuje se i poboljšanje e, plinovoda u tom području. Očekujemo da će e, Gruzija, Ukrajina i Moldova u potpunosti liberalizirati svoja energetska tržišta u skladu sa odgovarajućim preuzetim obvezama. Očekujemo također i uh, značajan napredak u području energetske učinkovitosti. U tom kontekstu regulatori moraju odigrati e, važnu e, ulogu kako bi osigurali pravo tržišno natjecanje i odgovarajuće funkcioniranje energetskog tržišta. Stoga nastavljamo e, podupirati razmjenu između regulatornih tijela istočnog partnerstva i država članica Europske unije. I na kraju Europska komisija razmotrit će i mogućnost širenja e, regionalnog projekta EU za e, energiju koji e, po sadašnjem planu završava krajem travnja 2020. godine. Što se tiče platforme platforme Energija za sigurnost. To je jedan od glavnih načina za jačanje regionalne suradnje. Panel se susreo zadnji puta u studenom ovdje u Briselu. Raspravljali su o načinu rada, programu rada i trenutačnoj e, provedbi inicijativa u području interkonektivnosti, e, LNG-a i drugih tema. Kad je riječ o infrastrukturi, ona je ključna kako bi se pojačala energetska e, sigurnost. Južni plinski koridor ključan je prioritet Europske unije. Ostvaren je značajan napredak u razvoju svih projekata dužinom e, južnog plinovoda Mm, otvaranje e, dijela kojeg smo imali u Turskoj prošle godine značajan je ostvareni rezultat u sklopu istočnog partnerstva. Komisija je u stalnom kontaktu sa svim sudionicima e, i svim dionicima koji e, sudjeluju u provedbi ovoga projekta. Postoji i redoviti sastanci savjetodavnog odbora vezanog uz južni plin plinovod. Taj projekt pokazuje kako multilateralna suradnja može biti uspješna. U projektu sudjeluje čitav niz zemalja, poduzeća i financijskih institucija. E, dakle za tako što je, su potrebni dobro susjedski odnosi, a na tome radimo u čitavom ovom području. Dakle, e, važno je usvojiti projekte vezane uz energetsku sigurnost, projekte koji su u interesu energetske zajednice i one koji su u interesu i Europske eh, unije i zemalja energetskog partnerstva. Energetska zajednica eh, susrela se u Skopju prošle godine, a u, na sastanku su sudjelovale i neke države istočnog partnerstva koje su također države potpisnice eh, europske, energetske zajednice. Postojeća metodologija za provedbu zajedničkih projekata sa Europskom unijom e, vezano uz projekte od zajedničkog interesa između država članica Europske unije i članica energetske E, zajednice ne mogu se primjenjivati na one države koje nisu članice niti energetske e, zajednice niti Europske unije i za takve suradnje potrebno je osmisliti novu metodologiju u suradnji sa tajništvom energetske zajednice. Ta metodologija je osmišljena i predstavljena e, u studenom. Očekivanja su doista visoka i bilo bi lijepo kad bismo u ovoj godini, u godini desete obljetnice istočnog partnerstva mogli reći kako imamo e, čitav niz projekata prepoznatih za daljnji razvoj interkonektivnosti i e, ostvarenja sličnih rezultata. E, nadalje, pokušava se ostvariti odgovarajuće poveznice između Gruzije i Armenije te poveznice vezane uz plinovod između pojedinih zemalja istočnog partnerstva i Europske unije. Još jedna važna tema je LNG. U novije vrijeme primjećujemo da na globalnom e, tržištu plina LNG postaje sve važniji. Očekuje se da će ta da će taj segment narasti za dodatnih 30% u narednim godinama i funkcionalno tržište LNG-a moglo bi osigurati e, odgovarajuću e, opskrbu tekućim plinom e, središta u Europskoj uniji. Um, ove prilike trebalo bi omogućiti i državama članicama istočnog partnerstva. Na temelju rasprava u studenom na energetskom panelu sudionici su se usuglasili da će e, osnovati jednu podmrežu za LNG i početni sastanak eh, te submreže, odnosno podmreže, biti će u Varšavi u sklopu proslave desete obljetnice istočnog partnerstva. Eh, na početku će se provesti istraživanje o stanju vezanom uz tržište LNG-a u državama istočnog partnerstva. Nadamo se da ćemo rezultate tog istraživanja imati do kraja ove godine. Također želim iskoristiti priliku da vam danas nešto kažem o značajnom napretku ostvarenom vezano uz politiku u pogledu LNG-a u Europskoj uniji. Krajem prošle godine plenarno zasjedanje Europskog parlamenta usvojilo je rezultate trijaloga vezano uz direktivu o obnovljivim Eh, izvorima energije eh, u sklopu paketa čista energija za europljane. Europa je povećala svoju razinu ambicija vezano uz rezultate do 2000 i 30, eh, mm, do 2030. godine postoje novi planovi za praćenje rezultata diljem Europe. E, osobito važna e, je ova godina za finaliziranje energetske unije. Krajem prošle godine Europska unija napravila je značajne korake u smislu donošenja dugoročne e, klimatske strategije E, naša strateška vizija predstavljena je u Katovicama na sastanku COP23 i globalni partneri i ostali dionici su je toplo pozdravili. U toj komunikaciji zacrtan je naš put prema budućnosti sa doista niskom razinom emisija ugljika. I to nije konačni rezultat, to je tek početak naše rasprave koji bi trebao omogućiti donošenje dugoročne strategije 2020. godine koja će nam omogućiti provedbu obveza preuzetih u sklopu Pariškog sporazuma, a istodobno omogućit će modernizaciju gospodarstva u Europi i šire, omogućit će priliku za nova radna mjesta i nova ulaganja te rast. Strategija će na jedan holističan način razmotriti koje su promjene potrebne i u kojim e, sektorima gospodarstva razmatrat će i promet i poljoprivredu i ostale e, gospodarske sektore, a dati će i e, potrebne informacije u području istraživanja i razvoja. Zainteresirani smo da se ova rasprava proširi i izvan granica Europske unije i spremni smo intenzivirati našu suradnju s partnerima, a osobito sa partnerima u istočnom partnerstvu kako bi e, smanjenje razina emisije ugljika postalo stvarnost. Drago mi je što mogu danas ovdje se obratiti e, zastupnicima u parlamentu jer je Europski parlament doista bio ključ kao zakonodavac prilikom usvajanja ovih odluka. A znamo da su neke od država članica europskog partnera i partnerstva i članice energetske zajednice. Hvala vam lijepa. Spasiba za odličnu prezentaciju. Hvala vam na odličnoj prezentaciji, kolege. Rada bih podijelio stajališta. Ako imate pitanja, molim vas, uputite ih kolegi, on mora otići. Izvolite, imate riječ tko god se želi javiti. Gospodine Grigoroviću, hvala vam na vrlo lijep, dobre prezentacije. Zapravo suradnja na u energetskom sektoru temelji se na energetskoj sigurnosti. To je glavno oruđe nacionalne sigurnosti ne samo za Europsku uniju, već za sve zemlje. Treba nam E, energija za, da bismo osigurali tu sigurnost. E, želio bih govoriti um, u ime azerbeđanskih kolega jer Azerbeđan igra vrlo važnu ulogu u suradnji sa Europskom unijom kad se govori o energetskoj sigurnosti Europske unije, ali ne samo Europske unije već i susjednih zemalja jer naša suradnja sa Italijom, Grčkom, Turskom, Gruzijom, Bugarskom, Hrvatskom tu igramo vrlo veliku ulogu i e, kao što ste rekli, Južni koridor je najveći projekt na cijelom svijetu u ovome trenutku jer u u ovom trenutku e, imamo taj projekt kakav nismo imali prijele i nadamo se da ćemo da do 2020. godine godine smo, ćemo pokrenuti zadnji dio tog projekta koji će početi od granice između Turske i Grčke i vi vjerujemo da takva suradnja e, ima vrlo važnu ulogu za države Europske unije, naročito za njezin jug, jer jug ovisi više od 85% o jednom izvoru i na, u skladu sa europskim paketom broj 3 svaka država članica mora imati diversificiranu opskrbu energijom, mora imati barem tri različita e, e, izvora. Znači, Južni koridor će zaista odigrati vrlo veliku ulogu u e, pružanju i osiguravanju dotoka energije. Želim samo spomenuti da opskrba energijom nije važna samo za energetsku sigurnost, već i za pružanje dobrih usluga i to će smanjiti cijenu proizvoda i povećati konkurentnost država članica Europske unije. Još jednom bih želio reći da partnersko između Europske unije i e, Azerbejdžana će biti obostrano korisno i za Europsku uniju i za Azerbejdžan. Спасибо, коллега. У кого еще есть вопросы или замечания, выступления Želi li se još netko javiti? Ima li još pitanja i komentara? Izvolite, imate riječ. I uh, Željela bih samo dodati uh, ovoj diskusiji o opskrbi plinom i infrastrukturi to da je jedna tema ove godine u Briselu će biti uvoza prirodnog plina Plin je fosilno gorivo, a ciljevi dekarbonizacije su takvi da ne govorimo samo o ugljenu, već i o prirodnom plinu. Dakle, ovo je nije prvi prioritet, ali je to um, dio našega plana i investicija i velike infrastrukturne projekte a to bi trebalo biti pod nadzorom, odnosno mora biti kao glavni cilj ili jedan od glavnih ciljeva osim e, energetske sigurnosti, to je dekarbonizacija naše industrije i način na koji organiziramo naša društva. Stoga mislim da je čak i to i ozbiljnije vidljivo jer je Njemačka u prošli tjedan dobila rezultate e, e, slavne e, komisije za ugljeni. Njemačka sada zapravo se usredotočuje na ugljen do 20, 2038. godine kada bi trebala potpuno pustiti proizvodnju ugljena i korištenje ugljena. To vam pokazuje kamo mi idemo u Europsku EU još uvijek e, razgovaramo o regulaciji tržišta za prirodni plin i sada čekamo prilično radoznalo što će novo rumunjsko predsjedništvo e, napraviti jer parlament i komisija su pripremili svoje e, zamisli o tome kako riješiti razvoj pravila konkurencije za svu plinsku infrastrukturu čak i izvan Europske unije, ali koja je posvećena opskrbi Europske unije. Rumunjska kao predsjedanje je obećalo da će e, se zabaviti direktivom za plin u sljedećih šest mjeseci, a to će vjerojatno promijeniti sve uvjete e, na tržištu, naročito kad govorimo o prodoru na tržištu i pravilu, pravila za e, uvoz plina iz Rusije. Vi znate da jedna od naših dvojbi u Europskoj uniji je to da se još uvijek jako oslanjamo na uvoz iz Rusije, ali Rusija ili bolje reći Kremljini, i Gazprom su odlučili da e, njihova politika se temelji na izvozu plina i sigurnosti opskrbom. Znači, sigurnost opskrba je postala vrlo važan problem i koji će se razvijati u mnogim našim državama članicama postoji sumnja prema e, Rusiji i ta sumnja ne da se smanjila već raste u posljednjih nekoliko godina ta sumnjičavost prema Rusiji. Najljepša hvala. Gospodin Tarasijuk, izvolite. Hvala gospodine supredsjedatelju. Prije svega želio bih i izraziti zahvalnost na izvješću koju smo čuli od gospodina Grigorovića. Također bih želio pohvaliti posao koji su obavila dva su izvjestitelja, gospođe Irina Pruidze i Andrzej Grip. E, zahvalni smo na njihovom preliminarnom izvješću ovome odboru. Kad govorimo o suradnji u sektoru energije između zemalja istočnog partnerstva i Europske unije, želio bih izraziti svoju zabrinutost da upravo implementiramo projekt e, Nord Stream 2. za nas u Ukrajini ovo će biti e, vrlo veliki gubitak naših tranzitnih sposobnosti i to će povući vrlo ozbiljne gospodarske gubitke. No, ne radi se tu samo o Ukrajini koja će imati negativne posljedice kao rezultat ovoga e, projekta Sjeverni Turski stream će imati vrlo negativne posljedice na zajedničku politiku sigurnosti u energiji Evropske unije i partnerskih zemalja i u tom smislu mi smo zahvalni su autorima ovoga preliminarnog izvješća koje je predstavljeno ovom odboru za, što su uključili negativnu procjenu i osudu e, projekta Nord Stream 2 e, koji će biti štetan za princip solidarnosti i zajedničke energetske politike. I stoga se mi u Ukrajini nadamo da će Evropska unija i njezine institucije, to jest parlament, e, obratiti dužnu pozornost ovim projektima i Najbolje što se može učiniti je da se zaustavi e, implementacija ovog projekta Nord Stream 2. Ako to ne bude tako, mi očekujemo da će evropska načela i treći energetski paket biti primjenjivi na, on, na te e, streamove, na oba dva ta streama. I očekujemo usvajanje amandmana e, direktivi o plinu koja je vrlo, vrlo važna. Sve u svemu mi bismo izrazili svoju vrlo ozbiljnu e, zabrinutost na pretjeranu ovisnost zemalja država Europske unije, ovisnost o jednom e, izvoru, taj izvor je Rusija. Nadamo se da će ovaj odbor za e, energetsku sigurnost obratiti tom problemu dužnu pozornost. Hvala vam najljepša. Hvala. Gospodine Tarasjuk, drage kolege, a ako nemate daljnjih pitanja, zahvaljujem svim govornicima. Gospodine Grigoroviću, biste li željeli komentirati ovo što se čulo? Najljepša hvala na svim komentarima i daista puno treba učiniti na našem zakonodavstvom e, zakonodavstvenom paketu i rumunsko predsjedništvo je reklo da će e, se baviti amandmanima na direktivu o plinu. Također bih možda trebao spomenuti ulogu koju igra Europska komisija u u olakšavanju trilateralnih e, razgovora o plinu između Rusije, Ukrajine i Europske unije. Nedavno smo imali sastanak u Briselu gdje je potpredsjednik Ševčević e, potpomogao te razgovore i zanadati se da će biti i daljnjih rasprava na političkoj razini u e, svibnju. Dakako, Važnost Ukrajine kao tranzitne e, točke nije upitna. Ukrajina je pokazala da je e, pouzdana i stabilna transitna zemlja, čak i u vrlo teškim vremenima. Mi to svi prepoznajemo i priznajemo. I to je zaista nešto što cijenimo, za što smo zahvalni. Želimo da Ukrajina i dalje postane tranzitna zemlja za E, prirodni plin i nakon 2019. godine. Hvala gospodine Grigoroviću. Sljedeća tema na našem dnevnom redu je prezentacija i razmjena gledišta sa odborom regija o energetskoj uniji i čistoj energiji. To će nam prezentirati gospodin Bruno Halić koji je gradonačelnik Vidovca u Hrvatskoj i član e, predsjedništva Europskog odbora regija. Nakon ovoga što smo čuli do sad moram reći da upravljanje energijom i čista energija su e, stubovi, jedan od stubova aktivnosti Europske unije kao E, i zajedničkih njezinih aktivnostima sa e, zapadnim partnerstvom. Dakle, za kad govorimo o čistoj e, energiji, svi želimo da E, bude sve više inovacija u tom području. To je vrlo važan dokument i detaljno mišljenje o ovom pitanju je objavljeno i sada imamo priliku slušati nekoga ko predstavlja Europski odbor regije koji je bio izvjestitelj o ovom pitanju gospodine Hraniću. Izvolite, on se bavi upravljanjem e, energijom u e, zemljama Europske unije kao i e, zemljama istočnog partnerstva. Moram reći da imamo jako dobru institucionalnu suradnju između nas i odbora regija i to od 2012. godine. E, odbor regija je komponenta konferencije koju redovno organiziramo. Izvolite. Kolege, sve vas lijepo pozdravljam. Posebno mi je zadovoljstvo da sam danas pozvan na ovo događanje. Zahvaljujem organizatoru na pozivu. Evo ovo je jedna dobra prilika da vas u kratkom svojem izlaganju upoznam sa mišljenjem Energetska unija i čista energija koje sam izradio kao izvjestitelj europskog odbora regije i koje je kao takvo prihvaćeno na sjednici NV povjerenstva i na plenarnoj sjednici u. two thousand and godini ovim mojim mišljenjem energetska unija i čista energija NV povjerenstvo prati provedbu uredbi o upravljanju iz paketa za čistu energiju posebno nacionalnim energetskim i klimatskim planovima. cilj je osigurati da višerazinski dijalog o energetskoj i klimatskoj politici koji je predložen u mišljenju i potvrđen u konačnom tekstu uredbe bude uspostavljen te da se pri izradi tih planova propisno savjetuje s lokalnim i regionalnim vlastima. Kako bi se to postiglo, povjerenstvo envi sastavilo je pismo koje će predsjednik odbora regija uputiti povjereniku Europske unije Kanjeteu kako bi istaknuo važnost višerazinskog dijaloga o energetskoj i klimatskoj politici te zatražio pokretanje tematskog strukturiranog dijaloga o dugoročnoj strategiji za. two thousand and godinu tajništvo NVA također planira zajedničke aktivnosti s relevantnim nevladinim organizacijama kako bi se osiguralo da su sve regije u europi svjesne važnosti nacionalnih klimatskih i energetskih planova i da kod svojih nacionalnih vlada zagovaraju veće sudjelovanje podnacionalnih tijela u tom procesu. Imajući na umu da će konačne nacionalne energetske i klimatske planove države članice dostaviti komisiji do kraja 2019. godine, djelovanje će se morati provoditi uglavnom u prvoj polovici 2019 tema nacionalnih energetskih i klimatskih planova također će se razmatrati u okviru događanja sporazum gradonačelnika najbolje regionalne prakse i mogućnosti financiranja za ostvarivanje ciljeva za. two thousand and tu je domaćin odbor regija i organizirano je u suradnji sa regijom Marše i ambasadorom sporazuma Manuelom Borom, te će se u sklopu događanja koje KOR organizira u lipnju regije eu za višerazinsko djelovanje u području klime i energije razgovarati o gore navedenim temama. u mišljenju sam se posebno osvrnuo na prijedlog uredbe komisije o upravljanju energetskom unijom te je tu dano četiri amandmana. u prvom amandmanu se referiramo na pariški sporazum i to na onaj dio koji govori o važnosti uključivanja klimatskih promjena te stoga smatramo da bi države članice trebale ispitati kako se u postizanje zacrtanih ciljeva mogu uključiti lokalne i regionalne vlasti sa svojim akcijskim planovima za održivu energiju. Lokalne i regionalne inicijative za održivu energiju često su ispred nacionalne razine, imaju određena znanja i iskustva te uvelike mogu pridonijeti postizanju zacrtanih klimatskih ciljeva u amandmanu 2 predlaže se dopuna u kojoj se traži da nacionalne vlasti u postupak planiranja i praćenja uključe i lokalne i regionalne vlasti čime bi se smanjila nepotrebna administrativna opterećenja te rezultiralo boljim donošenjem propisa. u amandmanu 3 predlaže se da države članice u izvješću o napretku o provedbi nacionalnih energetskih i klimatskih planova uključuje informacije o napretku u povećanju razine energije iz obnovljivih izvora u pružanju usluga grijanja i hlađenja budući da sektor grijanja i hlađenja ima veliki a neiskorišten potencijal smanjenja emisija stakleničkih plinova. u amandmanu četiri predlaže se dopuna uredbe pod točkom u kojoj se definira europski odbor regija kao tijelo koje će imenovati predsjednika u odboru za energetsku uniju kako bi lokalne i regionalne vlasti bile ravnomjerno zastupljene u politikama energetske unije. u dijelu mišljenja pod nazivom preporuke politikama dani su komentari i prijedlozi na referentne dokumente i to na prijedlog uredbe o upravljanju energetskom unijom komunikacija o čistoj energiji za sve europljane komunikacija o ubrzanju inovacija na području čiste energije komentari i preporuke uglavnom zagovaraju već postavljena stajališta europskog odbora regija jasno se podržavaju tri cilja paketa za čistu energiju za sve europljane na prvom mjestu je energetska efikasnost zatim postizanje globalnog vodstva u obnovljivim izvorima energije i pružanje poštenih uvjeta za potrošače ali isto tako izražava se žaljenje što ti ciljevi nemaju jasno definirano uporište u zakonodavstvu i nezakonskim inicijativama predlaže se da europska komisija uvede energetsku učinkovitost kao infrastrukturni prioritet čime bi se osiguralo da javne subvencije usmjerene prema energetskoj učinkovitosti budu prikazane kao kapitalna potrošnja. Podržava se uspostava regulatornog okvira za upravljanje energetskom unijom uz pojednostavljenje metoda planiranja izvješćivanja i praćenja obaveza na području klime i energije naglašava se važna i vodeća uloga lokalnih i regionalnih vlasti u provedbi energetskih politika pronalaženju financijskih instrumenata za financiranje energetskih projekata i u pružanju vodstva na razini koja je najbliža potrošačima te se potiče europska komisija da pobliže uključi lokalne i regionalne vlasti u procese upravljanja energijom potrebno je jasno definirati institucionalnu ulogu regionalnih i lokalnih razina u prijedlozima upravljanja te se naglašava da energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u velikoj mjeri ovise o decentraliziranom djelovanju. Lokalne i regionalne vlasti u mnogim zemljama članicama imaju već uhodane i djelotvorne akcije, a njihove inicijative za održivu energiju često su ispred nacionalne razine također je potrebno prepoznati da su mnogi ključni akteri na području energetske učinkovitosti i obnovljive energije razvijeni na razini lokalne zajednice te imaju određena znanja i iskustva koja uvelike mogu pridonijeti postizanju zacrtanih klimatskih ciljeva postoji potreba za uključivanjem lokalnih aktera u pružanje podrške nacionalnoj vladi u izradi i provedbi energetskih projekata jedinice lokalne i regionalne samouprave u prvom planu već imaju djelovanje na ublažavanju i prilagođavanju klimatskim promjenama. Jasan primjer toga je sporazum gradonačelnika. Predlaže se izbjegavanje nepotrebnih administrativnih opterećenja na području klimatske i energetske politike, što se može postići uspostavom bolje koordinacije između lokalne i regionalne razine i nacionalnih država također se ističe važnost kreiranja energetske politike u uskoj sinergiji sa istraživačkim i inovacijskim politikama europske unije jer potpora energetskim inovacijama vodi ka ekonomiji s niskom razinom ugljika. i na kraju ključna poruka čitavog mišljenja je da upravljanje energetskom unijom mora biti višerazinsko kako bi bilo učinkovito. Uočeno je naime da u trenutnim preporukama za upravljanje energetskom unijom je zanemaren koncept višerazinskog upravljanja, stoga se poziva Europska komisija da u dokumente namijenjene nacionalnim vladama koji sadrže smjernice za izvješćivanje o nacionalnim energetskim politikama i njihovo planiranje uključi poglavlje o višerazinskoj suradnji. Zahvaljujem na pažnji. Hvala vam na ovim informacijama. Vaše izlaganje je doista bilo izuzetno informativno, a sada slijedi dio u kojem možete postaviti pitanja ili komentirati izlaganje koje smo malo prije čuli. Ima li tko komentara ili pitanja? Izvolite. Hvala. Drago mi je što je što odbor regija radi na ovom pitanju. Posjetili smo brojne zemlje istočnog partnerstva i znam da brojne regije u tim zemljama se susreću sa velikim brojem izazova i moraju riješiti velik broj problema. Ono što mene zanima je sljedeće, postoji jedan zajednički problem s kojim se suočavaju sve zemlje, nove energetske strategije se pojavljuju i često dolazi do povećane cijene energetske opskrbe. U svim zemljama istočnog partnerstva se suočavamo sa velikim problemom, to je energetska siromašnost. Što je sa vašim strategijama? Kombinirate li vi strategije kako biste se borili protiv klimatskih promjena i kombinirate li to sa borbom protiv energetskog siromaštva ili to činite odvojeno. Jesu li vaše strategije dakle odvojene kako se time bavite? Mogu ja postaviti pitanje? Imam jedno pitanje. S obzirom da je e, kolegica Harms već stručna za ta pitanja i vi ste se dotakli sličnih tema, spomenuli ste energetsku učinkovitost. Mislim da bi bilo korisno kada biste objasnili postoje li konkretni primjeri energetske učinkovitosti, odnosno implementacije energetske učinkovitosti koji bi se mogli pretočiti u e, mjere koje bi se primjenjivale u drugim regijama. Gomez, Primijetila sam da ste spomenuli preporuke i rekli da treba kombinirati posvećenost, predanost energetskoj učinkovitosti, zatim da treba e, omogućiti vodstvo u području obnovljivih izvora energije i osigurati poštene uvjete za potrošače. Mislim da je to izuzetno važno za uspjeh ovih politika jer ne budemo li imali transparentne i poštene uvjete za potrošače i za građane, onda većina ovih ciljeva neće uspjeti. I vidimo da se to događa i u samoj Europskoj uniji. Pogledajmo pokret žutih prsluka. Ja, ih, ja ne podržavam taj pokret, ali taj pokret se pojavio i zbog pokušaja da se previše oporezuju građani kako bi se prikupio novac za politiku dekarbonizacije. A to nije pošteno prema građanima, pogotovo onima koji već plaćaju veće poreze. A bogate, bogata poduzeća i bogati pojedinci E, plaćaju porez, odnosno izbjegavaju plaćanje poreza putem offshore kompanija. Dakle, među građanima se doživljava da je to nepošteno. I zanimljivo je da u izvješću gospodina Giba također vidimo da oni tvrde da energetska tranzicija treba biti društveno pravedna. I to je doista jedan izuzetno važan aspekt koji treba naglasiti u zemljama istočnog partnerstva, ali i u Europskoj uniji. I voljela bih čuti vaš komentar kako odbor regija može doprinijeti kako i naglasiti taj aspekt. Hvala. Želi li još tko postaviti pitanje? Gospodin Rupe. Hvala gospodine predsjedatelju, dragi kolege i kolegice. Kao bivši gradonačelnik jednog grada u Litvi, ja sam dobro upoznat sa ovim pitanjem energetske opskrbe, energetske učinkovitosti, vodoopskrbe i tako dalje. Upoznat sam sa zadaćama lokalnih tijela. I u pravu ste kada kažete da lokalna i regionalna tijela trebaju biti uključena, više uključena u ono što čime se bavi više razina Europske unije i da tu lokalna ili regionalna tijela mogu odigrati važnu ulogu. Pogotovo kada je primjerice riječ o borbi protiv klimatskih promjena. Najsigurnija energija je lokalna energija, ona koja se može proizvesti iz lokalnih e, izvora. Primjerice iz sunca, biomase, e, vode, vjetra i drugih izvora energije. jer na taj način se postiže bolja neovisnost. Inače uvijek ovisimo o nekome drugome. Trebamo dakle, trebamo posvetiti veću pozornost obnovljivim izvorima energije. Što vi mislite o postojećem postojećem europskom zakonodavstvu, koliko ono pruža mogućnost da se iskoristi čista energija na lokalnoj razini je li zakonodavstvo dovoljno ili nam pak trebaju bolji, učinkoviti europski propisi ili smatrate da je postojeće zakonodavstvo e, zadovoljavajuće jer za sada same države imaju nadležnost. Svjesni ste da je najjeftinija energija ona koja je energetski učinkovita i lokalna tijela, regionalna tijela mogu proizvesti sama svoju energiju i na taj način i uštedjeti. Središnja tijela su zadužena za opskrbu energijom a mi primjerice smo odlučili da treba posvetiti veću pozornost lokalnim izvorima energije jer je e, na kraju to jeftinije i time se uostalom stvaraju i radna mjesta na lokalnoj razini te se time potiče rast e, lokalnog gospodarstva to pomaže regijama da rastu. Europska unija kupuje i uvozi energiju u vrijednosti 400 milijardi eura. Kada bi se taj novac mogao iskoristiti i usmjeriti prema lokalnim vlastima kako bi ona proizvodila svoju energiju, to bi bilo puno bolje. Hvala. Hvala. S obzirom da imamo ograničeno vrijeme, molim gospodina Hranića da odgovori na pitanja. E, gospođo Harms, e, pitali ste da li zajednički radimo na energetskom siromaštvu i borbom sa klimatskim promjenama u odboru i regija. Napominjem, kao što sam i u samom svojem izvješću to tražio, da se zajednički razmatraju ti problemi jer oni su e, neodvojivi. Postoji niz mišljenja, ovo je samo jedno od mišljenja koje se odnosi na energetsko siromaštvo, na borbu sa klimatskim promjenama, a posebno da se stvore povoljni uvjeti za potrošače. E, u toj našoj takozvanoj borbi odbora regija za e, protiv energetskog siromaštva i u borbi sa klimatskim promjenama e, dobar primjer je sporazum gradonačelnika e, gdje ima šest tisuća e, pristupnika koji su pristupili s tom sporazumu gdje rješavaju ove probleme na lokalnoj i regionalnoj razini i sudjelovao sam na nekoliko sjednica gdje su e, pokazani dobri primjeri prakse koji se provode na lokalnoj i regionalnoj sredini. Gospođo Modi, e, vi ste rekli da navedem jedan dobar primjer energetske učinkovitosti, pa evo, s obzirom da sam načelnik jedne općine na sjeveru Hrvatske, blizu granice sa Mađarskom, e, općina je sa 5,5 tisuća stanovnika. E, mogu reći da smo među prvima u svojoj regiji krenuli sa energetskom učinkovitošću, primjenom e, mjera. E, najbolji primjer je za to zamjena starih rasvjetnih tijela na javnoj rasvjeti sa novom let rasvjetom, gdje smo za prije dvije godine počeli zamjenu znači tih starih rasvjetnih tijela e, kojih ima negdje oko 850 na području moje općine i uspjeli smo u dvije godine vlastitim financijskim sredstvima te uz malu pomoć e, Ministarstva za zaštitu okoliša e, polovicu problema već riješiti. Osim ovih zamjena rasvjetnih tijela na javnoj rasvjeti također smo imali jedan projekt energetske obnove obiteljskih kuća. E, tu smo radili u suradnji sa Hrvatskim fondom za zaštitu okoliša koji je sufinancirao projekte sa 40%, sa 10% se uključila moja općina, a 50% e, su financirali e, sami vlasnici obiteljskih kuća i tu smo imali s obzirom da imamo oko 1400 domaćinstava, odnosno kućanstava. E, mali broj prijava, nažalost negdje oko 20 kuća je obnovljeno, prvenstveno iz razloga jer e, je fond, e, odnosno Hrvatski fond za zaštitu okoliša sa malim udjelom sudjelovao u tom projektu s obzirom na to da se moja općina nalazi u razvijenim regijama, a princip je takvi da E, razvijenije regije imaju e, veći dio učešća, a e, odnosno vlasnici objekata u nerazvijenim manji. Imamo primjera kod nas da je u nekim regijama to bilo sufinancirano od strane fonda i sa 80% i tamo je bio puno bolji učinak. Gospođo gomes pitali ste kako odbor regija može naglasiti aspekt kao što smo rekli energetske efikasnosti na prvom mjestu postizanje globalnog vodstva u obnovljivim izvorima energije i pružanje poštenih uvjeta za potrošače pa evo na sve moguće načine e, kroz razna mišljenja e, pokušavamo na neki način e, sugerirati europskoj komisiji zastupnicima u europskom parlamentu da vode brigu o energetskoj efikasnosti, da vode brigu o potrošačima, da napokon e, postanemo lideri u obnovljivim izvorima energije i tu ovoga, e, ne samo kroz ova mišljenja, nego i na razno raznim konferencijama, događanjima, kroz e, zeleni tjedan, borimo se na sve moguće načine da, da podržimo ta tri glavna cilja i da se ta tri glavna cilja i prihvate na tijelima Europske unije koja, koja e, odlučuju o tome. E, zadnji je bio gospodin, ne vidim prezime, ispričavam se. E, pitali ste da li je europsko zakonodavstvo dobro za lokalne razine. E, pa mislim da nije dovoljno dobro ono što ste i sami napomenuli da nacionalne, nacionalne države zapravo vode ovdje glavnu politiku. E, zbog toga sam i u svojem mišljenju naglasio e, posebno višerazinsko upravljanje, da lokalne i regionalne sredine moraju biti konzultirane kada se radi o upravljanju energijom, energetskom efikasnošću i E, pružanju poštenih uvjeta za potrošače jer lokalne sredine najbolje, najbolje znaju, odnosno lokalni čelnici, na koji način upravljati, upravljati energijom. razinsko upravljanje je jedan od osnovnih ciljeva i mislim da tu treba još puno posla, puno rada oko toga. To je ono što smo i spomenuli da ćemo uputiti pismo i europskoj komisiji i e, povjereniku e, europske komisije gospodinu Kanjeteu da se obavezno znači kad e, da se obavezno upozore vlade zemalja članica europske unije kada podnose izvješća o upravljanju energetskom efikasnošću da uključe lokalne zajednice jer lokalne zajednice pokazuju najbolje primjere i one su često često ispred nacionalnih razina što sam i rekao e, primjer moje općine i niz općina mi imamo 428 općina u Republici Hrvatskoj e, provode e, velike projekte najviše vlastitim sredstvima. Nadam se da će Fond za zaštitu okoliša napokon profunkcionirati. Mi smo imali prije nekoliko godina jedan veliki problem u Fondu za zaštitu okoliša gdje je nažalost pronevjereno, e, mnogo novaca e, e, sudski su gonjeni i direktor fonda i ostali njegovi suradnici i nekih dvije tri godine nije bilo jednostavno sredstava da se iskoriste ta sredstva. Nadam se da će se to popraviti i velim opet napominjem to višerazinsko upravljanje odnosno lokalne i regionalne sredine moraju imati po mojem mišljenju jako veliki utjecaj. E, Hvala gospodine Hraniću. Sada dajem riječ gospođi Mudi. Da nam iznese zaključke o ovoj razmjeni mišljenja. Hvala. Sada možemo prijeći na zadnju točku koja se tiče odbora za energetsku sigurnost, a riječ je o razmjeni mišljenja o preliminarnom nacrtu izvješća o amandmanima i usvajanju nacrta izvješća pod nazivom Solidarnost i usklađivanje u energetskom sektoru prema progresivnom regulatornom okviru. Gospođo Prudzi i gospodin Gžip su pripremili jedan izvrstan radni dokument. Gospodin Gžip će biti predstavljen od strane Džerzija Buzeka. A ja ću predsjedati odborom. Gospodin Buzek će dati izvješće. Obično je u e, našem odboru i tre obrnuto. Ovaj dokument e, će poslužiti kao temelj za pripremu izvješća odbora za energetsku sigurnost i to izvješće će biti odobreno na plenarnoj sjednici krajem godine. Format u kojemu ste primili dokument jest eh, jedan, to je nacrt izvješća, odnosno preliminarni nacrt izvješća. To treba uskladiti sa radnim dokumentima na kojima rade ostali odbori na sastancima koji se održavaju danas i koji su se održali jučer. Plan je da finaliziramo nacrt izvješća prije kraja saziva trenutačnog parlamenta u travnju a zatim će novi zastupnici Europskog parlamenta koji će biti izabrani u svibnju ove godine raditi na e, završnom izvješću. Nažalost, ovaj preliminarni dokument nije preveden na ruski jezik zbog određenih kašnjenja s prijevodom, međutim dokument će biti preveden na ruski i poslan svim sudionicima u sljedećih nekoliko dana. Riječ je o složenoj temi koja se tiče istočnog partnerstva, solidarnosti i konvergencije regulatornih okvira. Što više napredujemo na ova dva područja, to smo otporniji i imamo veći kapacitet za napredak. Upravo smo zato dodali riječ progresivni u sam naslov izvješća. Dakle, riječ je o progresivnom regulatornom okviru. Sada dajem e, riječ gospođi Pruce. Um, uh... Well, uh, uh, the report uh, jointly drafted is already presented. Hvala vam je lijepa. Ovo izvješće je već predstavljeno kao što ste malo čas čuli. Rijetko razmišljamo o toliko koliko nam je energetska industrija važna i što bismo da je nema. Sva tri ključna elementa energetske industrije, e, generacija energije, mreže i maloprodaja moraju biti sigurne, dostupne i održive. U ovom dokumentu iznosi se konsenzus koji se koji je postignut u pogledu klimatskih promjena i njihovog utjecaja. Ovdje se govori o strategijama od kojih sve strane imaju koristi, a vezane su uz uspostavu ravnoteže između različitih izvora energije, osiguranje održive i pouzdane opskrbe i ograničavanja potrošnje energije. Smjer, namjera nam je osmisliti novi dokument koji bi se mogao primijeniti i u državama istočnog partnerstva koji bi obuhvaćao sve prethodno spomenute elemente. Drago nam je što se u proteklim godinama pojačao dijalog sa državama istočnog partnerstva vezano uz ove teme, vezano uz razvoj održivih izvora energije, mjera učinkovite energije, e, infrastrukturu i slično. Također pozdravljamo što se pojačala suradnja između država istočnog partnerstva i što one nastoje približiti svoj zakonodavni okvir propisima koji su na snazi u Europskoj uniji. E, postoje države koje imaju obveze i u sklopu ugovora o energetskoj zajednici, e, međutim često na putu ostvarenja njihovih e, obveza stoje određene poteškoće vezane uz infrastrukturu, povezanost i slično. Želim također spomenuti kako su Gruzija, Moldova i Ukrajina u najnovijem razdoblju EU se pridružila energetskoj zajednici, mnogi novi gradovi priključili su se sporazumu gradonačelnika u sklopu kojega također su preuzeli obveze za promicanje zelene energetike te rješavaju e, različite, dakle brojne države istočnog partnerstva rješavaju poteškoće u pogledu e, financijskih sredstava za ovu svrhu i drugo. Poboljšanje regulatornog okvira vezanog uz energetiku iznimno je važno jer su potrebne dozvole za mnoga e, ulaganja u infrastrukturu i u tom smislu je potrebno da države istočnog partnerstva povećaju transparentnost e, i pouzdanost e, u ovome području i da nastave razmjenjivati najbolju praksu. Svjesni smo značaja ugovora o energetskoj zajednici e, koji predviđa okvir za trgovanje između ovih država i država Europske unije vezano uz energetske izvore i želimo želimo naglasiti važnost e, pružanja potpore u zakonodavnom i regulatornom okviru, potpore koju Europska unija pruža državama istočnog partnerstva kako bi se one mogle uskladiti sa standardima i pravilima Europske unije. Cilj je da potrošači i e, domaćinstva i poslovni subjekti e, imaju pristup održivoj energiji i e, to kroz odgovarajuća ulaganja koje su potrebna kako bi došlo do temeljne pretvorbe energetskih sustava u istočnoeuropskim zemljama. To je potrebno kako bi se poboljšala zaštita okoliša i promicala e, mudra uporaba nacionalnih resursa e, kako bi se ostvarile uštede u području energije i ostvarili novi E, obnovljivi izvori energije. Smatramo da je to moguće postići samo na temelju aktivnosti i na nacionalnim, regionalnim i lokalnim razinama. Evo to je sve obuhvaćeno u nacrtu našeg izvješća. Nadamo se da ćemo u daljem radu uživati u bliskoj suradnji sa svim uključenim državama. Hvala. Hvala i vama, Irina. A sada sa zadovoljstvom riječ mogu dati e, predstavniku su izvjestitelja. Izvolite. Hvala vam lijepa, e, su predsjedatelji. Veliko mi je zadovoljstvo što sam danas na ovom sastanku. Zahvaljujem na pozivu kao predsjednik jednog odbora Europskog parlamenta e, nemam e, mnogo vremena često biti s vama, no uvelike sam zainteresiran u sve ono što radite. Zahvaljujem vam i na vašem izlaganju, gospođo Prujice. Spomenuli ste većinu tema obuhvaćenih ovim izvješćem i to su teme koji su doista ključne. E, ja ću ovdje reći nekoliko riječi u ime gospodina Gržiba koji nije danas mogao doći i susresti se ovdje s vama. Općenito ubrzanje suradnje u svim područjima e, je e, doista vidljivo, a razlozi su očigledni, razlozi su strateški, sigurnost opskrbe energijom, neovisnost opskrbe energijom općenito, ne samo kada je riječ o plinu i električnoj energiji, a naravno i e, postoje tu važni gospodarski elementi elementi odgovarajuće funkcioniranje tržišta, tržišno natjecanje i slično. Dakle, e, ubrzanje suradnje nešto od čega sve strane imaju koristi. Na raspolaganju su nam različiti instrumenti kao što su trgovinski sporazumi, sporazumi o razumijevanju i slično. Jer kad govorimo o ovom pitanju, kad govorimo o tome kako doći do progresivnog e, zakonodavnog okvira, važno je spomenuti sve te različite instrumente. A kada govorimo o suradnji u sklopu Euronesta, možda je najznačajniji element koji treba posebno naglasiti ugovor o energetskoj zajednici kao e, predsjedatelj e, visoke radne skupine e, prije nekoliko godina 2014. godine mogu reći da smo tada na radnoj skupini predložili i neke promjene vezane uz e, upravo to područje uz područje energetske zajednice i neka, neki od naših prijedloga su usvojeni i primijenjeni. U proteklim godinama najznačajniji e, doprinos e, regulatornom okviru je takozvani treći energetski paket. O tome smo mnogo puta govorili, a sada su pred nama neki novi prijedlozi, prije svega paket za čistu energiju koji je već spomenut i svakako je veoma važan. Zatim pitanje obnovljivih izvora energije, upravljanja energijom, Eh, energetske učinkovitosti. Htjeli bismo da u tim područjima države istočnog partnerstva i države Europske unije imaju što je bliskija moguća stajališta. Bilo je dosta teško eh, usuglasiti stavove u području paketa za čistu energiju, ali na kraju smo uspjeli postići kompromis iznimno je naporno i za države Europske unije ostvariti ciljeve koje taj paket predviđa, pa pretpostavljam da je tako i za države istočnog partnerstva. Hvala vam lijepa, vi ste iznijeli i svoje stajalište vezano uz situaciju u e, Gruziji. Mi smo vam svakako spremni e, pružiti potporu kad kad je i nama samima potrebna potpora jer nemamo uvijek mogućnost unutar Europske unije ispregovarati sva pitanja. Nova odluka koju trenutačno imamo je odluka koja se tiče tržišta električne energije, a pred nama su i izmjene i dopune direktive o plinu. To je još jedan važni zakonodavni akt. Ja sam izvjestitelj vezan uz e, tu direktivu i već deset mjeseci Europski parlament čeka da Europsko vijeće e, sjedne za pregovarački stol, dakle da pre preuzme svoju odgovornost. Sada je započelo rumunjsko predsjedanje Europskim vijećem i nadam se da će situacija postati mnogo bolja u narednim tjednima. E, dakle, to je također nešto što je važno za našu suradnju sa državama istočnog partnerstva jer je važno da imamo isto pravo u ovom području koje će se primjenjivati na području čitave Europske unije. Spomenuli ste, gospođo Brujice, također i pitanje prijenosa, eh, dakle to je također nešto što se temelji na Pariškom sporazumu i iznimno je važno. U potpunosti sam svjestan da eh, države e, članice istočnog partnerstva imaju velikih poteškoća sa preuzimanjem zakonodavstva Europske unije, odnosno približavanjem zakonodavstvu Europske unije u području energetike. Važno je da dobijete odgovarajuću potporu i da vas ne obeshrabre prepreke na tom putu. Naša je namjera da vam pružimo svu moguću pomoć kako bismo osigurali puno funkcioniranje energetskog tržišta. U svim elementima e, ove teme riječ je o ostvarivanju rezultata od kojih će imati koristi jedna i druga strana. Dakle, doista računamo na vas jer smo i mi snažni zahvaljujući suradnji s vama. Hvala vam lijepo. Thank you so much to and it's um, it is really Hvala vam lijepo oboma, doista je sjajno što je eh, Irži ovdje s nama, eh, on je veoma stručan za ovo područje. Irina, hvala i vama na vašoj prezentaciji. Uvaženi kolege, imamo sada doista malo vremena za raspravu, za raspravu o ovom prethodnom nacrtu mišljenja. Kao što sam rekla za travanj ćemo imati finalnu verziju. Da čujem sada vaše komentare i pitanja. Hejde, izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice, hvala vam oboma na odličnim izlaganjima ova tema uvelike se tiče provedbe Pariškoga sporazuma, pa me zanima imamo li dostatnu suradnju u području povezivanja energetske učinkovitosti sa učinkovitošću uporabe e, korištenja resursa i sa onime što mi nazivamo kružnim gospodarstvom. Dakle, tu krećemo od e, samih domaćinstava gdje e, moramo naučiti da ne stvaramo toliko otpada kao prije, da se brinemo o pitanju otpada. UNEP, e, dakle organizacija UN-a zadužena za ekologiju, naglašava veoma snažno tu poveznicu između energetske učinkovitosti i učinkovitosti u, u području uporabe resursa. Dakle, to je tema kojom bismo se svi trebali pozabaviti. Hvala, izvolite. Hvala vam lijepo i ja bih zahvalio su izvjestiteljima. Ovo je veoma važna tema. E, dva prijedloga bih htio ovdje iznijeti. Kao prvo, e, sama dostupnost energije nije važna, važno je e, smanjiti razinu potrošnje. Ta kultura potrošnje energije je nešto što moramo razviti ne samo unutar Europske unije nego i u državama izvan Europske unije. Druga stvar, imam jedan prijedlog. Azerbejdžan ima značajnu ulogu u isporuci energije Europskoj uniji i drugim zemljama. Ovdje Ovdje se spominju različiti dokumenti, različiti sporazumi e, potpisani u sklopu istočnog partnerstva. Prošle godine je potpisan jedan novi dokument koji ovdje nije naveden. Mislim da bi doista bilo dobro da ga se ovdje doda u ovo, ovaj prethodni nacrt izvješća. Hvala vam lijepa. Hvala i vama. Izvolite Dimitri. Hvala su izvjestiteljima, mislim da je ovo za nas veoma važno pitanje, no želim naglasiti još nešto važno, a to su financijski instrumenti koji su potrebni kako bismo promicali zelenu energiju u državama istočnog partnerstva jer ako ograničavamo e, određene aktivnosti poslovnih subjekata u Europskoj uniji to znači da ćemo ih izgurati u one zemlje u kojima e, postoji manje regulative. U tom smislu mislim da je važno da Europska unija razmišlja o financijskim instrumentima za promicanje zelene energije u onim zemljama u kojima je gospodarska situacija teška kako bismo onda korak po korak mogli svi prijeći na zelenu energiju. Hvala. Ana? Nadovezat ću se na ovo što je Dimitrij upravo rekao ne samo da je takav financijski instrument nužan financijski instrument koji bi bio usredotočen na taj pravičan prijenos, dakle ne samo pravičan prijenos u one zemlje pred kojima je još dalek put, koje još najviše toga moraju učiniti u istočnom partnerstvu, nego i u odnosu na energetski prijenos koji bi trebao biti socijalno par, e, pravičan, a to se spominje u izvješću i to se tiče svih, ne samo država istočnog partnerstva, nego i država Europske unije. E, mislim da mnoge od naših vlada to još nisu shvatile, pa onda imamo pojave kao što e, su žuti prsluci i njihovi prosvjedi. Dakle, važno je da e, na građane gledamo kao na građane, a ne samo kao na potrošače. Treba im osigurati pravičnost, ne samo za njih kao potrošače, nego i za njih kao građane. Dakle, trošak e, prijenosa mora biti pravičan za sve. I također se pridružujem osudi Sjevernog toka 2. Eh, hvala. Dao bih kratak komentar vezan uz treći energetski paket koji je spomenuo gospodin Buzek. Ja sam vodi odbora za energetsku e, integraciju armenskog parlamenta i mogu reći da armenska vlada poklanja veliku pozornost ključnom elementu tog paketa iako se on izravno ne odnosi na nas a tu je riječ o e, razdvajanju između e, vlasnika energije i operatera e, distributivnih mreža. E, dakle, to je jedan od prioriteta trenutačne armenske vlade i mi u parlamentu ćemo nastaviti raditi na približavanju našeg zakonodavstva zakonodavstvu Europske unije u ovom području. Hvala. Mislim da se nitko drugi nije javio za riječ, pa bih onda vratila sada riječ izvjestiteljima. Irina, izvolite. Hvala. Sva pitanja koja ste postavili veoma su važna, kao što je gospodin Buzek već rekao. U zajedničkom nam je interesu da imamo sigurnu, dostupnu i održivu energiju. Za tri države bilo je e, veliko postignuće što su se pridružili energetskoj zajednici. U ime Gruzije mogu reći da u ovom trenutku očekujemo da naš parlament donese zakon o energiji koji će odgovarati europskom trećem energetskom paketu i koji e, taj zakon je zapravo izradila energetska zajednica. A on predviđa i deregulaciju koja naravno može biti veoma bolna i za društvo, a i za političare koji e, tu poruku trebaju prenijeti. To je težak proces, no mi kroz njega moramo proći kako bismo imali slične propise i bolju suradnju, prekograničnu suradnju u području energetike, e, bolju razmjenu. E, moj kolega kolega Dimitri je spomenuo kako će nam u tu svrhu biti potrebna pomoć i financijski instrumenti. Još jedno pitanje koje je prethodno spomenuto je zeleno gospodarstvo, održiva energija, obnovljiva energija. To nam je dakako u zajedničkom interesu razvoj obnovljivih izvora energije jer na kraju krajeva zemlja je naš planet i svi smo zainteresirani za obnovljivu energiju. Sva ova pitanja po mom mišljenju obuhvaćena su našim izvješćem, ali na tom izvješću možemo dodatno raditi, pa smo otvoreni za vaše prijedloge izmjena i dopuna i vjerujem da ćemo na kraju uspjeti iznjedriti veoma dobro izvješće o ovom važnom pitanju. Hvala vam lijepo, Irži. Spomenuta su u raspravi neka doista važna pitanja, prije svega energetska učinkovitost. Sjećam se takozvanog sedmog okvirnog programa prije nekoliko godina. U parlamentu smo raspravljali o tome što je najvažnije za buduću energetsku politiku Europske unije i tada je rečeno da je energetska učinkovitost apsolutno najvažnija tema, zatim obnovljivi izvori energije i potom poboljšanje temeljnih e, zelenih tehnologija. Eh, u svakom slučaju energetska učinkovitost je određena kao najznačajnija tema i hvala vam što se i vi s time slažete. Zatim spomenuli ste financijske instrumente koji bi mogli biti potrebni eh, tijekom prijenosa. U Europskoj uniji nastojali smo odrediti osmisliti instrument za ključne regije u tranziciji jer nije situacija ista za svaku regiju, za svaku e, državu istočnog partnerstva. U nekim regijama situacija može biti jednostavnija, u nekima može biti mnogo, mnogo teža. u nekim regijama to može biti i e, veoma opasna e, u mnogim pogledima i takvim regijama htjeli bismo posebno pomoći i vjerujem da bi trebalo tu biti moguće nešto učiniti i u suradnji s Europskom unijom. Treći energetski paket još je jednom spomenut. Želim reći kako je to doista veoma teško pitanje 2009. godine države članice e, su neposredno prije e, izbora, e, dakle prije deset godina, donijele odluku o trećem energetskom paketu. U nekim državama članicama bilo je to iznimna, iznimno teško. I čak i oni koji se najviše zalažu za energetska pitanja u pojedinim zemljama nisu htjeli pristati na sve. Barem u 5, 6, 7 država članica imali smo problem, a osobito kad je riječ o tom razdvajanju vlasništva i e, distribucijskih operatera. E, dakle, E, to je bilo osobito teško pitanje, a danas to više nitko niti ne spominje i uopće ne možemo zamisliti da bismo mogli imati neko drugo rješenje osim razdvajanja vlasništva. Prije svega kada je riječ o tržišnom natjecanju i o našem gospodarstvu u cijelosti neko drugo rješenje ne bi bilo moguće. Naravno potrebno je vrijeme da se to ostvari, važno je da imate snažno upravljanje, no to je svakako veliko postignuće i moram reći da je to bilo veliko postignuće Europskoga parlamenta jer od samoga početka Europski parlament je bio u potpunosti ujedinje, ujedinjen. Svi smo se slagali da moramo ići u tom smjeru. E, Imali smo e, međutim na nacionalnim razinama one koji se nisu slagali, koji su htjeli međusobno konkurirati, ali evo danas sve dobro funkcionira. Zato budite odvažni e, jer vjerujem da ćete biti i uspješni. Hvala lijepo Jerži Zahvaljujem još jednom izvjestiteljima, a naravno i zahvaljujem i gospodinu Buzeku koji je danas bio ovdje s nama. Što govori o važnosti ovog e, pitanja kad vidimo koliko je kvalitetna bila ova rasprava, a i ovo izvješće. No, također, eh, bila je ova rasprava i eh, ponešto E, duža. E, ja bih sada završila ovaj sastanak Odbora za energetsku sigurnost. Imamo samo pet minuta za stanku. E, prije nego što krenemo sa sastankom sljedećeg odbora, Odbora za politička pitanja. Što se tiče finalizacije nacrta izvješća o kojem smo upravo razgovarali, nacrt izvješća biti će finaliziran do travnja, a nakon toga ćemo predlagati amandmane. Hvala vam lijepo, napravit ćemo stanku od pet minuta i onda nastavljamo sa sastankom odbora za politička pitanja. Hvala. Szanowni Państwo. Szanowni Państwo, so it means, uh, dear colleagues, uh, take your seats, I think. Drage kolege, molim da zauzmete mjesto, za nekoliko sekundi Čemo početi, čini mi se. I welcome you Pozdravljam vas na drugi dio današnjeg sastanka sa Marijanom Lopom iz Moldavije Ču predsjedavati ovim dijelom sastanka. Ja sam Mihal Boni iz Europskog parlamenta iz Poljska. Sad idemo na točku 8. Imat ćemo izlaganje i razmjenu mišljenja sa profesorom Peter van Elswegom koji je iz Genta, a naslov njegovog izlaganja je razumijevanje vladavine prava u europskom pravnom poretkom i implikacije za e, istočne partnere. Poštovanje vladavine prava je jedan od važnih, najvažnijih elemenata društva u kojem živimo i to je takvo društvo koje želimo za svoju djecu i one koji će nakon njih doći. Stroga implementacija e, vladavine prava je također ključ za borbu protiv korupcije u našim zemljama. Nešto što našim građanima daje takvo okruženje koje nam treba da bi uživali u životu. Nije stoga iznenađujuće da osnaživanje vladavine prava je također jedan od fundamentalnih stubova na kojem počiva Europska unija i istočno partnerstvo od samoga početka. Za godinu 2020. istočno partnerstvo će raditi na jačem upravljanju i pritom se osloniti na vladavinu prava kao vrlo snažnom antikorupcijskom mehanizmu. A sada prozdravam gospodina profesora Petra Van Elsvega koji istražuje Evropsku uniju i istočno partnerstvo. On nam se danas pridružuje da s nama podijeli svoje razmišljanja o razumijevanju pravila e, e, e, vladavine prava i implikacije za pravni poredak Evropske unije i E, država u istočnom partnerstvu. Gospodine profesor, imate 20 minuta, nakon toga ćemo imati vrijeme za pitanje. Hvala vam lijepo. Danas želim govoriti o tri glavna pitanja. Prvo je E, razumijevanje koncepta vladavine prava i što to znači. Drugo, želim vas upozoriti na neke nedovne razvoje događaja u zakonodavstvu Europske unije i praksi i konačno ono što će biti nešto što će vama dati povoda za razmišljanje, to su implikacije o tome, onoga što se događa u Europskoj uniji, a što ima implikacije na E, zemlje e, istočnog partnerstva. To su dakle tri teme o kojima želim razgovarati, a ja ću biti vrlo otvoren za bilo koje pitanje koje imate na kraju mojeg vrlo kratkog izlaganja. Počet ću dakle prvim pitanjem, a to je koncept vladavine prava, kako ga razumjeti. Ako čitate ugovore o EU možete naći reference na vladavinu prava svagdje u članku 2 to su vrijednosti Europske unije, 49 to su uvjeti za postajanje članicom Europske unije i zatim 25 jedan vanjski odnos Europske unije i osam e, odredbe za odnose Europske unije sa susjednim državama. Znači, vladovina prava je svagdje u ugovorima, i u bilateralnim ugovorima Evropske unije i e, državama u susjedstvu. Pitanje je što znači taj koncept, jer to nije nigdje definirano ni u jednom od ovih dokumenata i tu možemo vidjeti razvoj događaja u praksi Evropske unije i njezinih institucija, ali također e, Vijeće Europe je jako puno govorio o razvoju razumijevanja koncepta vladavine prava i pokušava ga operacionalizirati jer je to vrlo široko načelo. Ja bih stoga želio početi sa referencom na izvješće o e, vladavni prava iz e, ožaka 2011. gdje je napravljena jasna razlika između vladavine e, prava ili vladanje po zakonu. To je zapravo formalistično razumijevanje e, vladavine prava koje implicira da bilo koje djelovanje državnog dužnosnika je dovoljno da se ispune uvjeti. Izviše je e, tu jako jasno da to nije tako. To je zapravo e, vladanje po zakonu, odnosno da vlada, javni dužnosnici moraju raditi po zakonu ako ne da je to recept za totalitarne e, režime. E, vladavina prava je nešto različito. To nije formalistički pristup vladanja po zakonu i uključuje nekoliko vrlo važnih elemenata. Ovdje možemo govoriti o dokumentu Europske komisije iz 2014. godine kada je Europska komisija razvila svoj okvir za vladavinu prava. Taj e, dokument uključuje vrlo važan aneks koji se temelji na e, jurisprudenciju e, Europskog suda. Europska komisija pokušava operacionalizirati princip široke vladavne prava i identificirala je šest načela koji čine e, srž razumijevanja vladavine prava. Dakle, ne radi se o tome da se formalno e, radi po zakonu, već je to proces usvajanja zakonodavstva, e, osiguravanje pravne sigurnosti za kompanije i građane. Dakle, tu se radi o neovis neovisnom objektivnom sudstvu, što znači da ne mogu dobivati uputstva od bilo kojeg druge e, državne službe, a e, također da mora postojati jednaka udaljenost između bilo, ko, e, bilo koje strane u bilo kojem sudskom procesu. Imamo tu raznih načela koji srže substancu vladavine prava, a to nije na mom slajdu, ali i komisija i vijeće su dali podrobnije razumijevanje vladavine prava i identificirali su čeklistu za vladavinu pravo koja uključuje dvije stranice ključnih pitanja o tome što i kako možemo procijeniti vladavinu prava u bilo kojoj e, državi na svijetu. Zadnji element o kojem vam želim govoriti, ne znam da li se dobro vidite, a to je uloga e, Europskog parlamenta, odnosno dokument koji govori o e, osnovnim vrijednostima, članak 2 ugovora se spominje i pojašnjava vezu između vladavine prava i demokracije i fundamentalnih prava. Vrlo je teško napraviti razliku između vladavine prava i demokracije i osnovnih prava, kao što možete vidjeti iz ove tablice. Dakle, vladavine prava kaže da su osnovna pravila zagarantirana, a demokratski proces usvajanja zakonodavstva se poštuje. Dakle, to je nešto kao e, sveto trojstvo vrijednosti koje potpadaju pod vladavinu prava. Evo to bi bilo o prvoj e, točci, a to je za razumijevanje vladavine prava. Kada govorimo o razvoju događaja, vidimo da se u EU događa nešto zanimljivo, a to je počelo 2014. godine kad je Europska komisija razvila svoj novi okvir za vladavinu prava i možete vidjeti razliku između tradicionalnog procesa i e, za kršenje pravila koja se koriste kada država članica jedna ili više ne, ne primjenjuje neku direktivu. Sada recimo govorimo o direktivi o energetskoj efikasnosti, to je tradicionalni pristup, ali s druge strane postoji novi element, a to je nastojanja da se pozovi sustavnim trendovima, a to uključujem strukturnije probleme, na primjer neovisnost sudstva, neovisnost sudačke profesije. To je vrlo važno za vladavino prava, a to je jako teško napraviti na temelju tradicionalnog pristupa. Ne, najmanje radi toga što su tradicionalne procedure za kršenje prava se svode na kršenje obveza koje proizlaze iz kompetencije Europske unije, ali s druge strane sustavsko obavljanje vladinog prava je puno šire od toga i ide izvan formalne definicije e, e, nadležnosti Europske unije. Zato imamo te nove inicijative koja je već testirana i koja se već promjenjuje, odnosno primjenjuje se u Poljskoj gdje smo počeli sa dijalogom a do sada je to nije bilo uspješno obzirom da e, e, je pokrenut članak 7.1, a kao što znate članak 7 je mehanizam predviđen ugovorom o Europskoj uniji koji ima dva elementa, to je pre, e, preventativni mehanizam koji je na neki način E, observacija da može doći do e, kršenja fundamentalnih prava ili potencijalno sankcion, e, je, imamo i sankcionirajući mehanizam koji kaže da se primjena ugovora može suspendirati. E, to smo imali u Poljskoj na inicijativu komisije, a također i mm, Mađarske na inicijativu Europskog parlamenta, ali kao što možete čitati iz ovoga članka, e, vijeće je to koje odlučuje o sljedećim koracima u ovom postupku. Ne idemo u podrobnosti ovog svega, a u svezi sa procedurom po članku 7, zato što rasprave o o pitanjima koji proizlaze iz tog članka, odnosno e, vladine prava po mom mišljenju u državnim članicama i njene implikacije ne bi trebala ograničiti na e, raspravu o članku 7 jer je to puno šire. Imamo jako puno drugih razvoja događaja u Europskoj uniji i e, u okviru politike europskih institucija. Na primjer, vrlo je E, korisno pogledati što radi sud pravde koji nema ovlasti da donosi odluke o članku 7, odnosno barem ne o materijalnim e, pitanjima, već samo proceduralnim pitanjima, ali jako puno pitanja koja se tiču vladavine prava i problema koji iz toga proizlaze u državama član, e, članicama su došli pred taj sud, jer bilo je nekih slučajeva i nekih aspekta koji spadaju pod nadležnosti Evropske unije Nedavno smo imali slučaje koji su bili jako važni za ove rasprave o vladavini prava, opet neću ulaziti u podrobnosti, ali Imali smo prvi predmet e, o plaćama u Portugalu i do koje e, mjere to može utjecati na neovisnost sudstva. Radilo se o proporcionalnoj mjeri koja je bila dijelom širega pristupa o e, smanjenja plaća u cijelom javnom sektoru. Dakle, tu nije bilo problema, no ono e, je što se e, događalo pred sudom je relevantno ne samo za Portugal već za e, druge države. Drugo što se spominjene je pitanje izvršenja europskog uhidbenog naloga, naloga jer još uvijek moguće u obzirom na neovisno sudstvo u Poljskoj, to je bilo pitanje da li još uvijek moguće izvršiti sudski nalog u e, Poljskoj. E, irski sudac je to pitanje postavio pred sudom i sud je rekao da treba napraviti ravnotežu i ne automatski odbiti izvršenje e, europskog uhidbenog rana, već hoće li biti zajamčeno osnovno ljudsko pravo osobe o kojoj se radi. Zatim imamo još jedan predmet koji se tiče penzioniranja e, sudaca u Poljskoj e, koji su potegli puno putanja o neovisnosti sudstva, naročito e, što se tiče procedura u tom predmetu. Predmet još uvijek nije riješen, a neke privremene mjere je odredio potpredsjednik suda još jedan e, e, razvoj u politici osim članka 7 je inicijativa Europske komisije za prijedlog za novu uredbu o zaštiti e, proračuna EU unije ako dođe do nedostataka u smislu poštovanja vladavine prava u državama članicama a fokus je pritom na mogućnost suspendiranja financijske e, potpore određenim zemljama kad nema jamstava da će e, biti poštovana vladavina prava. Logika je ovdje da postoji veliki potencijal za korupciju i zloupotrebu sredstava koje dolaze iz Europske unije ako nema dovoljnih jamstava za poštovanje vladavine prava. To je vrlo važno po mom mišljenju jer je to povezano sa člankem 7 i povezano je sa vrlo važnom e, raspravom koja se vodi u parlamentu i u revizorskom sudu. Dakle, ovo to me dovodi do moje zadnje točke koja će biti otvorena za raspravu, a to je što kakve su implikacije ovih unutarnjih e, razvoja događaja za susjedne zemlje. Imamo jako puno referencije na vladavinu prava u e, okviru istočnog partnerstva. To je vrlo važan e, element bilaternih sporazuma, bilaternih dijaloga. To već postoji, ali i unutarnji razvoj događaja može čak povećati i značaj rasprava o vladavini prava i za susjedne zemlje. Mislimo da postoje poveznica između para, e, vladavine prava i financijskih interesa. Ta e, rasprava se već vodi i postaće još važnija. Sada imamo povećanu operacionalizaciju i reference za mjerenje e, situacije sa vladavinom prava u različitim e, državama, ne samo u Europskoj uniji. Imamo sada oruđa koje nam daje e, Venecijanska komisija kako bi se moglo po, kontrolirati implementacija E, vladavine prava u e, susjednim državama. I konačno ono što želim reći, glavni izazov će biti unutar na unutarnjem planu i e, vani je da se smanji prosjep između vrijednosti i normi. Postoje regulative, postoje ugovori o pridržavanju gdje postoje vrlo jasne aneksije, ali što se očekuje od susjednih država kad govorimo o vrijednostima, to je jako teško ako usporedimo sporozume, vidimo da je 75% DCFCA dijelu. Kad govorimo o pravilnom e, vladovim prava, tu se govori jako općenito i ne može se vrlo e, lako e, primijeniti mehanizmi monitoringa. To je glavni izazov i mislim da bi unutarnji razvoj politike mogao biti također koristan za odnose sa susjednim zemljama. Vidimo i ovdje određenu evoluciju u politici proširenja. Ako pogledate eh, proces eh, pregovora o proširenju od prije nekoliko godina, sada imam pristup da fundamentalne stvari dolaze prvo, znači ta poglavlje o vladavini prava je prvo koje se otvara u eh, postupku pristupanja, a zatim dolaze na red tehničke poglavlje. To je nekad bilo sasvim različito kad se radilo o prethodnim proširenjima Europske unije. Dakle, to je razvoj događaja koji je jako dobar i o kojem sam vam želio govoriti jutros e, i koji će vjerojatno biti predmetom e, naše daljnje rasprave i vaših pitanja. Hvala. Hvala na odličnom izlaganju. Imali smo ograničeno vrijeme, nažalost pa vas sada molim za pitanja ako ste pripravni postaviti ih našem e, govorniku, uvaženom profesoru. Ovo je vrlo e, važno pitanje. Ana Gozmačpis, izvolite. Hvala najljepša profesore na vrlo provokativnom izlaganju koje poziva na djelovanje. Ja primjećujem da ste spomenuli ovaj izazov koji je zatvaranje procipa između vrijednosti i prakse. Tokom svog izlaganja govorili ste o prijednjama i spomenuli ključno pitanje o neovisnosti sudstva za e, poštovanje e, vladavine prava. Spomenuli ste također neovisnost crkve i od crkve. To je vrlo važno u Europskoj uniji kao i u istočnom partnerstvu. Dakle, neovisnost e, sudaca, oprostite, sudaca. Vi ste spomenuli, ja dolazim iz Portugala, vi ste spomenuli Portugal e, u vezi sa predmetom e, smanjenja plaća svih koji dobivaju plaću iz državnog proračuna kao rezultat e, prilagodbe financijskoj krizi. Vi ste spomenuli neovisno sudaca i spomenuli ste moju zemlju. Ja sam sigurna da to nije situacija samo u mojoj zemlji. Zapravo vidimo da je novi opium za narod nešto što nije religija, već još jedan vrst plemenskog ponašanja, a to je nogomet i nogometna mafija. Da, da, naravno. Jer u nogomet je uključena mafija, kriminalci svugdje u svijetu, uključujući i Evropsku uniju i u moje državi. Mi imamo e, jedan slučaj kao posljedicu e, curenja novaca iz nogometnog svijeta. To je problem koji e, zapravo <laughs> ima utjecaj čak i na sudstvo, ne biste vjerovali i to bih postavila kao pitanje. Ana, želi li netko dodati nešto ovom pitanju ili postaviti još koje pitanje? Izvolite. Imam vrlo kratak komentar o procjepu između vrijednosti i provedbe u dijelu te političke uvjetovanosti. Jes sam e, o tome čuo kad sam bio e, vaš student i uvijek sam se pitao o toj političkoj uvjetovanosti. Zašto se to smatra da postoje institucijama koje su jako dobre, e, dobro uspostavljene, da postoje norme i neke države koje ne udovoljavaju tim normama i da bi trebala postavati politička uvjetovanost. To je bilo moje pitanje prije pet godina kad sam bio vaš student, a sada kad gledam sa svojeg stanovišta, stanovišta Armenije nakon revolucije, ja mogu komentirati da ono što nam sada treba je ekspertiza i podrška pri provedbi normi jer mi želimo to napraviti ne zbog političke uvjetovanosti već zato što to nama treba, zato što mi želimo ono što nama treba je treba je podrška ekspertiza kako bi se ovaj proces olakšao. Evo to bi bio moj kratki komentar. Hvala vam na e, vašim pitanjima i komentarima. Profesore, možete li kratko odgovoriti i onda ćemo završiti raspravu jer nam je vrijeme ograničeno. Biću kratak. Čuli smo većinom komentare reći ću nešto o posljednjem. Politička uvjetovanost sama po sebi nije dovoljna. Ako pogledate europske politike, ona je uvijek povezana sa drugim elementima, s očekivanjima, ambicijama samih zemalja. Stoga mora postojati eh, nekakva razlika. Dakle, u tom smislu treba uzeti u obzir situaciju u svakoj pojedinačnoj zemlji, ali ne ignorirati i neke, neka ključna načela koja smo spomenuli. Ne možemo govoriti o neovisnosti pravosuđa i koliko je to važno i ne spomenuti pritom pitanje korupcije. I tu treba ostvariti napredak. Prvo u smislu korupcije. Ne možete napredovati na drugim područjima bez toga. U tom smislu politička uvjetovanost jest važna i slažem se da treba dodatno pojasniti sami koncepti načela. Zato sam i počeo svoje izlaganje sa tim e, objašnjenjem. I tu je dakle potrebna stručnost, tu se slažem s vama. Što se tiče prvog komentara koji smo čuli, mislim da može postojati utjecaj na pravo suđe, utjecaj koji dolazi s brojnih strana, ali pozornost treba više posvetiti primjerice imenovanju samih sudaca, odgovornosti sudaca, jer vrši se velik pritisak na suce sa brojnih strana. Spomenuli ste nogometnu mafiju, crkvu, medije, političare. Dakle, to jest jedan izazov i ne samo za susjedne zemlje, već za sve zemlje općenito. Hvala lijepa. Mislim da je to važno i da se trebamo prisjetiti da kada želimo održati i zadržati demokraciju i diobu vlasti, onda treba stvoriti dobar e, temelj za razvoj gospodarstva, razvoj društva, poštivanje temeljnih prava. Trebamo ispuniti sve zahtjeve koji su povezani s ugovorima i vrijednostima u tim ugovorima i također je važno započeti sa provedbom kopenhenških e, kriterija, kriterija iz Kopenhagena. A druga opaska jest kako realizirati te deklarirane vrijednosti, jer o njima često govorimo, ali kako ih popratiti sa konkretnim standardima i sa stajalištima u samom društvu i sa stajalištima na političkoj sceni. To je izazov i mislim da možemo ovo izlaganje poslati svim partnerima, svima vama, jer doista je korisno e, razumjeti o čemu je riječ, dakle kako izgleda struktura, imamo ugovore, norme, e, odgovornost e, određenih tijela, primjerice Komisije vijeća i parlamenta. Hvala profesore, a sada prelazimo na sljedeću točku. Točka deveta. Uh, uh, riječ je o razmjeni mišljenja. Uh, the top o razmjeni mišljenja o dezinformiranju i povezanim prijetnjama s kojima se suočava Europska unija i zemlje istočnog partnerstva. Ovo je izuzetno važna tema jer moramo biti spremni na mogućnost e, poremećaja koji će pogoditi izborne kampanje 2019. u Europskoj uniji i zemljama istočnog partnerstva imamo dva veoma, veoma važna e, izbora u Ukrajini, parlamentarne izbore u Moldovi i naravno europske izbore u Svibnju. Alati za dezinformiranje žele polarizirati naša društva i utjecati na slobodan izbor e, birača. Naši politički sustavi su u opasnosti i stoga treba osigurati dobre mjere kako bismo ih zaštitili. Primjerice, e, ruska vlada, politika ruske vlade želi utjecati na javno mišljenje diljem našeg kontinenta putem medijskih mreža i pomoću drugih sredstava. E, ta politika je opasna, a pokazala se kao izuzetno učinkovita. O ovome smo već raspravljali na našem odboru. Europski parlament radi na tim pitanjima i on je pozdravio odluku komisije da uspostavi skupinu na visokoj razini koja će se baviti dezinformiranjem i lažnim vijestima i analizirati sve rizike te operativne mjere koje treba poduzeti u Europskoj uniji. Trenutno odbor AFET raspravlja o rezoluciji i daljem djelovanju EEAS-a e i to dvije godine nakon izvješća parlamenta o strateškoj komunikaciji za suzbijanje propagande od trećih strana. o rezoluciji će se glasovati do kraja ovog parlamentarnog saziva. Sada slijeda, slijede dva zanimljiva izlaganja o ovoj temi. pa će nam pomoći u našoj raspravi. Imamo gospođu Aneli Ahonen iz radne skupine Stratcom East. Ona dolazi iz jedne važne agencije, ako je mogu tako nazvati. I mislim da je važno da e, vidimo čime se oni bave. I gospodin Dobromir Čiješ, glavni direktor pojske tehnološke kompanije HNPD. On ima ekstenzivno iskustvo na ovom području i njegovo poduzeće je razvilo učinkovite alate za borbu protiv dezinformiranja. Imate po 10 minuta. Dajem riječ gospođi Aneli Ahonen. Hvala. Zadovoljstvo mi je što sam ovdje danas s vama i hvala vam što ste mi pružili priliku da vam se danas obratim. Imam e, popriličan broj slajdova, pa ćemo morati brzo prolaziti kroz njih. Kratko ću objasniti što radi naš tim. Operativno djelujemo više od tri godine Naša radna skupina je uspostavljena nakon rata u Ukrajini, nakon e, kampanje dezinformiranja u Rusiji i nakon srušenja rušenja putničkog aviona nad Ukrajinom. U tom trenutku sve EU članice, dakle 2015. su odlučile da Europska unija treba poduzeti nešto u vezi sa kampanjom dezinformiranja Rusije i od tada je prošlo više od tri godine. Razina osvještenosti osviještenosti u Briselu 2015. bila je znatno niža nego danas. A vidimo da je rast porasla zbog Europske unije njezinog strateškog plana koji prepoznaje Rusiju kao glavnu prijetnju u ovom trenutku, glavnu prijetnju za Europu na području dezinformiranja. Naša uloga u proteklih nekoliko godina bila je prikupiti dokaze o onome što Rusija radi, objaviti ih i podastriti nalaze javnosti kako bismo na neki način probudili građane i rekli im kakva je situacija i da moraju vidjeti tko se krije iza zastora i kakve su namjere onih koji šire dezinformacije. Nije tu riječ samo o lažnim vijestima bez izvora, tu uvijek postoji netko tko ih širi. Postoji neki izvor. Što se tiče našeg pristupa, imamo tri velike rasprave o, riješ, o e, problemima i kako želimo te probleme riješiti. To je uključeno u ciljeve našeg tima. Prvo želimo učinkovito iskomunicirati, odnosno prenijeti EU politike i to na način koji je e, razumljiv građanima zemalja istočnog partnerstva. Zatim želimo snažiti neovisne medije u regiji jer protiv dezinformiranja se ne možemo boriti bez e, neovisnih medija koji djeluju u samim zemljama. I treći cilj jest sama reakcija na dezinformiranje od strane Rusije. Poruka koju želimo prenijeti jest da je ovdje riječ e, o pitanju sigurnosti i da to treba sagledati i iz Rusije, iz perspektive Rusije. Rusija koristi informacijsku konfrontaciju to je mjera ne samo tijekom vojnih e, konflikata, već i tijekom razdoblja mira. Ako pogledamo kampanju dezinformiranja Kremlja, službeni ruski proračun e, uključuje milijardu eura godišnje za medije poput e, Russia Today, Sputnik, televizijske kanale na ruskom jeziku, novinske agencije i brojne druge medijske kanale koji se koriste za širenje dezinformacija. S obzirom da danas govorimo i o izborima, želim naglasiti da kada je riječ o Rusiji kao akteru koji širi dezinformacije i koristi dezinformacije, izbori nisu glavni cilj, to je jedna, Rusija ima dugoročnu strategiju, to je dugoročna kampanja, čiji je cilj oslabiti zapad. Dakle, oni se ne fokusiraju samo na izbore i to treba zapamtiti jer se mi često, sada smo na primjer fokusirani na izbore. Različite taktike i metode se koriste. Primjerice hakiranje, i curenje informacija tijekom francuskih izbora. Zatim smo vidjeli kompromitiranje političkih čelnika. Primjerice Sputnik je objavio vijest da je Macron e, američki špijun. Zatim su tu botovi, trolovi, lažni računi na društvenim medijima, politički oglasi. Sve su to različite metode koje se koriste, koje su se već i prije koristile. šalju se različite poruke u tim ruskim kampanjama dezinformiranja i mi smo te poruke podijelili u tri skupine. Prva skupina ima naziv Zli zapad. Ako pogledamo što se dogodilo prošle godine, imali smo tri velike kampanje dezinformiranja o trovanju Skripala, kemijskim napadima u Siriji i MH17 je postojeća kampanja koja traje i to je naravno primjerinje o Azavskom moru u Ukrajini. Što se tiče Skripala, ta kampanja je bila zanimljiva jer kao prvo oni su uspjeli proširiti informacije putem društvenih medija. Dvije od dva od tri posta na društvenim medijima su došla iz ruskih izvora. U zapadnoj Europi, jedinoj kraljevini, Francuskoj, Njemačkoj, većina publike povjerovala je da se iza trovanja kriju ruski elementi. Međutim, pogledamo li bugarsku javnost, više od 50% ljudi prema jednoj anketi smatralo je da je riječ o zapadnoj provokaciji usmjerenoj protiv, Rusiji, protiv Rusije. Dakle, što se tiče dezinformacija i njihovog utjecaja, postoje velike razlike između zemalja. Druga velika skupina poruka jest, e, zove se dobra Rusija. Primjerice ministri koriste video igre kako bi dokazali da SAD pomaže ISIS-u u Siriji, a ne da se bori protiv terorizma. Ili primjerice često se šalju poruke da postoji opasnost od genocida e, na Krimu i zato je Rusija morala zaštititi e, ruske govornike na Krimu. Mi želimo katalogizirati i dokumentirati sve te poruke, e, uključiti ih u jednu bazu podataka koja se može pretraživati i na taj način ponuditi ljudima izvore i poveznice na činjenične informacije. Primjerice da su tri misije za ljudska prava otputovale u Ukrajinu 2014. i e, da je svaka misija zaključila da e, e, ruski guvernici nisu izloženi nikakvim prijetnjama u tom trenutku. Zatim, prošle godine smo imali kampanju dezinformiranja koja se ticala Azovskog mora. Uz pomoć naše baze podataka mogli smo pratiti kako se kampanja razvijala i mogli smo pokazati da to se nije počelo u jesen 2018. već su dezinformacije se počele širiti barem 2017. S obzirom da, je, da imamo i nadolazeće izbore, zanimljivo je primijetiti da postoji poruka upućena međunarodnoj zajednici koja tvrdi da se iza provokacija krije Ukrajina, a zapravo je Rusija ta koja je eskalirala situaciju. Zatim je to druga poruka koja je pak upućena domaćoj zajednici. I tom porukom se želi diskreditirati vlada i pokazati da je zapravo Prošenko žrtvovao vlastiti građane kako bi povećao vlastitu popularnost. A to je usko povezano sa temom izbora. Kada je riječ o učinku dezinformiranja, to je jedno od najtežih pitanja kojima smo se bavili. Jer kada govorimo, kada je riječ o izborima, Teško je zapravo točno procijeniti kako dezinformiranje utječe na izbor glasača, to je teško mjerljivo. Ali kada govorimo šire o učinku dezinformiranja, prvo treba pogledati što kažu ankete. Spomenula sam slučaj Skripal, ali ankete u samoj Rusiji pokazuju da kada je riječ o neprijateljima Rusije, kako ih percipiraju sami Rusi, to se nakon 2014. ta percepcija se uvelike promijenila. Dakle, SAD, Ukrajina, Europa, Njemačka, Ukrajina ili Njemačka. Ukrajina ili Njemačka nisu bile tako visoko na popisu e, neprijatelja Rusije prije 2014. Kako riješiti ovaj problem? Većina vas svjesna je da našem timu nisu dostupna velika sredstva u protekle tri godine i zahvaljujući Europskom parlamentu napokon imamo prvi proračun od 1,1 milijardu eura. Prethodno smo surađivali s dobrovoljcima iz različitih zemalja koji su nam ukazivali na slučajeve dezinformiranja, a sada napokon krećemo sa profesionalizacijom praćenja medija, sa vještinama i, sa, i u rad dodajemo i analizu podataka. Dakle, koristimo napokon, ove godine ćemo početi, početi koristiti ova financijska sredstva i to će se pokazati i na našoj web stranici oko ožujka ćemo pokazati konkretne rezultate ovog našeg poboljšanog inputa. Dakle, danas pratimo, pratimo uh, Russia Today i Sputnik na europskim jezicima, na, na jezicima istočnog partnerstva. Imamo stručnjake koji govore lokalne jezike, koji E, identificiraju dezinformacije, a onda analitičari se bave kako se bave samim dezinformacijama i njihovim širenjem na društvenim medijima. Važno je da ovaj sustav bude uspostavljen prije europskih izbora, iako to nije dovoljno, ali barem je početak. Hvala. Thank you very much and now, um, Hvala vam lijepo. Gospodin Češ, imate riječ. Hvala, ovo je sjajan e, primjer. Ja predstavljam više onu kvantitativnu stranu analize. E, kada smo shvatili da ove da ove e, lažne vijesti predstavljaju prijetnju za javnu sigurnost. Počeli smo se s time ozbiljnije baviti, ozbiljnije se baviti tim prijetnjama. Brojke govore dovoljno same za sebe. Ne znam imate li ta naša predviđanja. Dakle, ako pogledate brojke možete vidjeti imati 232 e, milijuna računa na Twitteru su e, ukinuti ti e, upravo zato što je postojala sumnja e, da služe za odašiljanje opasnih vijesti. 52% europskih građana zabrinuti su e, zbog širenja takvih informacija. Neću sada prolaziti kroz sve primjere, oni su nam dobro poznati, a trenutačno imamo izazovnu zadaću zaštite europskih izbora i to će vjerojatno biti najizazovnija zadaća za europske institucije u narednim mjesecima. Julian King kaže kako svatko e, mora preuzeti odgovornost za to. Dakle, moje pitanje je tko je zapravo odgovoran i kako se tom odgovornošću možemo pozabaviti. Prva stvar tiče se pitanja tko su glavni dionici koji moraju utvrditi što su prijetnje i koliko je tih prijetnje. Po mom mišljenju problemom se moramo pozabaviti ondje gdje se problem nalazi. A to je kod e, nakladnika, kod izdavača. Izdavači u ovom trenutku nisu osobito zainteresirani za borbu protiv ovakvih prijetnji, iako naravno postoje određene deklarativne izjave o tome da jesu zainteresirani. Međutim, ove godine e, čini mi se da dolazi do velike promjene u osnovali smo jedan konzorci onih e, izdavača, onih nakladnika koji smatraju da je upravljanje dezinformacijama dio njihove društvene odgovornosti. To je važna izjava kojom obuhvaćaju i onaj element e, koji se odnosi na javnost, ali i onaj element koji se odnosi na njihovu gospodarsku djelatnost. Uspjeli smo prikupljiti sredstva e, od Google i tu imamo i glavne izdavače barem s poljskog tržišta vidite na slajdu tko su oni e, također postoje i drugi koji nam se pridružuju, nisu sve komercijalne tvrtke, neke su i javne ustanove, recimo Collegium Civitas je jedno od sveučilišta, zatim NASK, to je regulator interneta, zatim Political Capital, to je jedan e, istraživački institut iz e, Mađarske. Koji je cilj ovoga projekta? Cilj je da prikupimo sve e, informacije i sve analize na jednom mjestu kako bismo mogli utvrditi koje su to E, prijetnje koje su sadržane u ulaznim e, porukama diljem svijeta dakle ono što možemo primijetiti na e, strojevima kako to možemo učiniti kako taj naš proizvod uopće izgleda i kako izgleda sam postupak Obično kad govorimo o kontroli, o nadzoru postoje tri zadaće. Prva je povezana sa samom prirodom e, interneta koji je iznimno decentraliziran i teško je ovdje utvrditi izvor prijetnje i teško je to pretvoriti u održivi izvor informacija za nas. Svaki korisnik koji se obraća izdavaču <clears throat> e, može e, istog časa nestati. Postoji mnogo tehnologija koje omogućavaju da stroj jednostavno nestane, dakle da ga više ne vidimo. Ako udružimo snage i objedinimo nekoliko e, internetskih nakladnika, onda je situacija drugčija jer možemo e, na jedan jedinstveni način pratiti e, promet i sve što se događa, svaki stroj koji napadne svoju komunikaciju s nakladnikom dobiva određenu oznaku, određeni broj i onda možemo pratiti njegovo ponašanje kako bismo mogli identificirati neželjene e, poruke kako bismo mogli vidjeti e, postoji li zapravo neka e, maliciozna namjera. Zatim možemo pratiti same informacije i na kraju imamo neku provedbu odgovarajućeg kodeksa ponašanja unutar konzorcija internetskih nakladnika. Dakle, tri su ključna elementa ovog sustava. Kao prvo identifikacija koja nadilazi današnje tehnologije. Obično je ta e, tehnologija utemeljena na JavaScriptu ili na takozvanim kolačićima mi idemo i mnogo dalje od toga, pokušavamo prepoznati određene strojeve i prepoznati kada se oni pojavljuju sa novim napadima. Zatim nastojimo analizirati ponašanje pojedinih strojeva bez da pritome ulazimo u osobne podatke o korisnicima. Nastojimo vidjeti da li stroj koji pratimo e, se ponaša poput osobe ili se ponaša neobično možda poruke šalje prebrzo, možda prečesto, možda sa različitih mjesta u isto vrijeme, možda uopće ne spava jer je aktivan noću kada drugi korisnici ne, ne komuniciraju toliko mnogo. Dakle, tu imamo upravljanje dajemo nakladnicima priliku da upravljaju vlastitim prometom, ali kada e, se određeni izvor komunikacije označi kao potencijalno opasan, možemo nakladnike o tome obavijestiti, možemo o tome obavijestiti i druge nakladnike e, da mogu popratiti kada se ta prijetnja ponovno pojavljuje i to je vrlo intenzivan proces, imamo e, tisuće i tisuće upita u sekundi i odgovore u stvarnom vremenu. Dakle, evo kako mi vidimo tu prijetnju. Zamislite da je svaka od ovih vremenskih e, crta jedna aktivnost. Dakle, tu možda imamo komentar s jedne strane, Dakle, sakrili smo stranice kako ne biste vidjeli gdje je do tih događaja došlo i vidimo tu uobičajeno ponašanje. E, dakle, pratimo obrazac ponašanja ljudi da vidimo gdje, kako često i koliko ljudi sudjeluju u tom prometu a onda negdje na sredini ove prozirnice vidimo um, trol, dakle to je dakako napad, tu je došlo do mnogo komunikacije sa te adrese koju možemo trenutačno prepoznati i obavijestiti nakladnika o toj pojavi i oni tada mogu odlučiti žele li nešto s time učiniti ili ne. Ovo je još jedan primjer lova na trolove noću. Ovdje vidite e, distribuciju sati tijekom dana, obično oko 50% prometa dnevno je E, lažni promet, dakle zapravo trolovi, a onda noću vidite da taj promet uvelike raste. To je golemi problem koji se može riješiti analizom ponašanja i tehnologijom koja prati izvore informacija. Evo, ovo je kratak pregled onoga što smo do sada učinili. Dakle, centraliziramo naše analize, kvantitativne analize ponašanja. E, učinili smo nešto što se može veoma brzo provesti i dalje radimo stvari koje su važne za sam internet, dakle širenje informacija, zadržavanje vlasništva nad podacima i s druge strane primjena svih odredbi opće uredbe o zaštiti podataka, e, GDPR-a s jedne strane i standarda s druge strane. Što se veći broj internetskih nakladnika i ostalih pridruži ovom projektu, to će snažnija ova tehnologija biti i to ćemo imati više važnih e, uputa za one kolege koji prate sociološki i psihološki e, učinak ovoga fenomena. Thank you very much for your excellent and e, Hvala vam lijepa na vašoj nadahnjujućoj prezentaciji kao i onoj prethodnoj. E, mislim da ćemo vam te dvije prezentacije dostaviti u pisanom obliku i da će vam one biti korisne. Naravno, Stratkom je jedna od ključnih institucija na europskoj razini. Svi bismo joj trebali pružiti potporu. Mislim da je i za vas i za vaše zemlje i za vašu političku aktivnost iznimno važno da razumijete kako se stvari odvijaju. A ovo drugo mm, gledište, ova druga prezentacija omogućila nam je da razumijemo koliko je važno primijeniti neke tehnologije i neke mogućnosti koje imamo. Važno je da znamo da u ovim vremenima kada postoje dezinformacije ono što smo nekada nazivali propagandom, da to ne smijemo skrivati, već moramo govoriti o otkrićima, moramo to govoriti na način koji će svi ljudi to moći razumjeti kako bismo zaštitili našu demokraciju i stvarne političke kampanje i aktivnosti. Mislim da nemamo vremena za pitanja. Pa ako netko osjeća snažan poriv da mora postaviti pitanje, e, recite, uzet ćemo samo jedno pitanje jer moramo završiti do 12 sati, a imamo još točaka dnevnog reda. Uvaženi kolege, moje ime je Vitali Kurilov, dolazim iz Ukrajine, svi znaju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 Ukrajini e, vlada ratno stanje, imamo vojne operacije na istoku zemlje, ali jednako tako imamo informacijski rat koji je započeo još prije 2014. godine. Vaše prezentacije su veoma ozbiljne i sadrže e, dobre analize, no imam jedno pitanje za vas. Ako svi dobro znamo da e, glavna prijetnja u informacijskom ratu ne samo za Ukrajinu, Istočnu Europu, nego i za Zapadnu Europu dolazi iz Ruske federacije. Ako znamo koje su metode i koji su ciljevi tog, te informacijske prijetnje i ako znamo kolika je to prijetnja za sami temelj naše demokracije, ne samo u Ukrajini, nego i u drugim zemljama, E, e, kažite nam, smatrate li da bi trebalo provesti i neke snažnije mjere e, protumjere u tom informacijskom ratu. Primjerice, je li, jeste li razmatrali mogućnost da zatvorite pristup internetu? naš tim ne bavi se tom problematikom, mi smo komunikacijski tim i naš je zadaća da podignemo svijest o ovom problemu i pokažemo dokaze za to. No komisija se dakako bavi time i akcijski plan objavljen u prosincu predviđa četiri mjere koje će e, komisija nastojati provesti kao prvo povećati analitičke kapacitete institucija Europske unije, kao drugo pridružiti se Eh, aktivnostima europskih institucija u ovom području zajedno sa državama članicama, zatim osmisliti kodeks ponašanja za tvrtke koje upravljaju društvenim medijima. E, dakle, socijalni e, mediji, društveni mediji moraju mjesec dana prije europskih izbora obavijestiti izvijestiti o tome na koji su način izbrisali lažne profile sa Facebooka i Twittera, e, na koji način nastoje osigurati pravičnost kampanja, odašiljanja poruka i slično u kodeksu ponašanja također stoji da ako mjere koje provode društvene mreže same za sebe nisu dovoljne, da komisija onda može razmotriti daljnje korake. O tome se sada razgovara. Mislim da bi prvo izvješće trebalo biti objavljeno danas i evo moram, moram stati jer nam nestaje vremena ja mogu reći da postoje neke mogućnosti na komercijalnom tržištu dakle iznimno e, je važno reagirati na određeno zagušenje u internetskim komunikacijama i to je praksa koja se provodi Dakle, u stvarnom vremenu moguće je identificirati mogućnost e, takozvanih trolova. E, u svakom slučaju riječ je o tome da je potrebno da nakladnici prihvade kodeks dobrog postupanja i to je područje koje se trenutačno razvija i mislim da ćemo ga riješiti unutar konzorcija. Mislim da je potrebno također da postoji bliske suradnje između javnog i privatnog sektora. Hvala vam lijepa. Mislim da je ovo također i pitanje za budućnost. Moramo raditi raditi na provedbi ovoga pitanja. U Europskoj uniji počeli smo raditi na tome, postoje obećavajući prvi koraci i ono što je važno je da je ovo koordinirani rad. Dakle, brojne zemlje, brojne institucije, e, nakladnici iz raznih zemalja međusobno surađuju i mislim da je ovo trenutak i da porazgovaramo o tome kakve su nam dodatni alati potrebni i mislim da ćemo nastaviti raditi u tom smjeru. Ispričavam se, ali moramo zaključiti raspravu o ovom pitanju. Rebeka, ispričavam se. A sada riječ ima Marijan Lupu, novo izabrani su predsjedatelj odbora za politička pitanja. Marijan, čestitam, izvolite, imate riječ. Hvala vam lijepa, poštovani kolege, pred nama je e, veoma izazovna zadaća, ali s obzirom na to da vidim e, tko je predamnom, ja sam siguran da mi to možemo učiniti. Imamo samo 15 minuta za završne tri točke dnevnog reda. Deseta točka današnjeg dnevnog reda pruža nam priliku da čujemo prvu inačicu izvješća koje je pripremila kolegica Ana Gomes iz Portugala iz kluba socijalista i demokrata a u izvješću se govori o parlamentarnom nadzoru kao alatu za jačanje demokracije, odgovornosti i učinkovitosti državnih institucija u državama istočnog partnerstva. S obzirom na ograničeno vrijeme, ja bih zamolio kolegicu da svoju prezentaciju iznese u pet minuta i onda iz praktičnih razloga ja ću vas zamoliti da ne otvaramo raspravu. Ovo je naime prvo predstavljanje izvješća. Za sada taj dokument imamo na engleskom, kasnije ćemo ga imati i na ruskom. E, nacrt tog izvješća će vam biti biti podijeljen e, i o tom izvješću, odnosno prijedlogu izvješća će se raditi i dalje. Novo izabrani zastupnici u parlamentu će također raditi na tome i onda će biti pripremljeno završno, e, završna verzija izvješća e, pa ćemo o tome dalje razgovarati. Gospođo Gomeš, izvolite. Parlament da, <clears throat> govorimo <clears throat> o parlamentarnom nadzoru ili kontroli. Možemo to nazvati kako želimo. Tu se zapravo radi o tome kako se pobrinuti da naš parlament provjerava kako rade vlade. To je mm, vrlo važno pitanje za vladavinu prava ili zapravo razdvajanje e, ovlasti funkcionirajući parlament nije samo da, da donosi zakone, već i provjerava i provedbu politike. To je vrlo važno. Treba poboljšati kvalitetu izvršnih politika i ključno je pitanje kako dati veću legitimnost nekim politikama kako bi se spriječilo zloupotreba vlasti, borba protiv korupcije i da se pobrinemo da se transparentno troši javni novac. Znači, nije to samo kontrola proračuna i trošenje proračunskih novaca. To ide ruku pod ruku sa neovisnim sudstvom i drugačijim vrstom pristupa u parlamentu. Mi živimo u različitim sustavima, imamo predsjednički sustav u kojem je šef, državi šef vlade. Zatim u takvim društvima u, društvima, parlamentima pravo opoziva, recimo to se događa na, u Americi. Ali imamo i parlamentarni sustav u kojem je šef države i šef vlade su dvije različite osobe i šef države obično sam, njegova uloga je ograničena. Zatim imamo polupredsjednička, odnosno poluparlamentarna društva, to recimo to je u Portugalu, gdje ja vjerujem da postoji jedna tenzija između dvije dva tijela za koje se jednako izravno glasa to znači za predsjednika i za stranku koja će vladati e, e, vladom. Bez obzira na sustav imamo e, oruđe koje se zove parlamentarni nadzor. Uloga parlamenta je vrlo važna u svim našim društvima i apsolutno mora funkcionirati kako bismo osigurali njegovu ulogu. Parlament mora koristiti sva svoja oruđa, a to je e, uloga koja mu je namijenilo civilno društvo. Također mora e, se konzultirati sa civilnim službenicima, sa nevladim ulogama, Parlamentarna e, kontrola je važna i ja govorim kao zastupnica u parlamentu, ali sam bila i državna službenica 30 e, godina i ta kultura je vrlo važna i vrlo veliki dio interakcije koja također uključuje funkciju neovisnih medija zatim informacije od građana putem peticija ili inicijativa i tako dalje. Očito govorimo o vladavini prava u demokratskom društvu, ali također o tome kako jamčiti univerzalne vrijednosti i ljudska prava. Kakva je situacija u istočnom partnerstvu i državom istočnog partnerstva? U ovom dokumentu ćete vidjeti da postoje eufamizmi u pristupu e, onome što zovemo snažnim predsjedničkim sustavima kao što su e, u državom poput Azerbiđana ili Bjelorusije, to bih mogla nazvati i drugačijim imenom. U, u državama ističnog partnerstva izazovi dolaze od oligarha, čak i ako nisu šefovi vlada ili država još uvijek igraju vrlo gadnu i ulogu u mnogim tim e, državama istočnog partnerstva i također e, tu se govori jako puno o borbi protiv e, korupcije i plutokracije. To je nešto što je vrlo važno za ove zemlje, jednako kao i za druge zemlje. Evropske države imaju također veliko odgovornost da ne omogućuju pranje novca koji se povezuje sa e, koruptivnim oligarhičkim schemama. EURNAS e, zajednica je donijela nekoliko rezolucija za nadzor vojnih i političkih struktura. U EU trenutno imamo veliko pitanje koje postavljaju glavno rumunski E, predsjedništvo e, Europske unije, a to su obavještene službe koje se otimaju kontroli. To je ogroman izazov za kad se govori o nadzoru sigurnosnih službi. Također se to odnosi na vojne službe u Europskoj uniji. Nas također brine nešto što nije baš tako na radaru, a to je rezultat e, outsourcinga e, u privatnim vojnim i obavještajnim službama. Dakle, privatne su to službe, a koristi ih se za javne poslove. I da kako imamo tako, također smo dizajnirali alate koji će omogućiti Imamo zapravo i e, ugovore sa Ukrajinom, Moldavijom i e, Gruzijom. Mi razvijemo programe za dodatni dodatnu potporu e, demokracije koja se također tiče parlamentarnog nadzora. Ja to temeljem na iskustvu koje sam imala u Gruziji, a to je da je osnovno pitanje to da u parlamentu mora postojati između vladajuće stranke i oporbe. Ako toga nema, onda nema nadzora i parlament ne može koristiti različita oruđa koja ima na svom raspolaganju da to čini. Može organizirati saslušanja, istrage u posebnim odborima ili mogu se koristiti i druga oruđa kao što su recimo usmena pitanja. Kad, sam, e, smo čuli koje su 20 ciljeva za 2020. godinu na samitu, radi se o ekonomskom e, upravljanju i nekoliko pitanja na koje treba odgovoriti i ja se nadam da će kolege u tome sudjelovati, ne sada, kasnije, u e, rješavanju pitanja koja su naglašena na kraju dokumenta koje imate pred sobom. Hvala Ana, drage kolege, imam jednu molbu s punim poštovanjem. Molim vas, nemojmo otvarati raspravu, jer za pet e, minuta u ovoj prostoriji počinje drugi sastanak Rada skupina za Bjelorusiju. Nemojmo razgovarati o ovom izvješću, budimo intelekti, budimo dobro organizirani, to je naša dužnost i to je moj prijedlog. Ako je tako, još jednom vrlo kratko e, e, otvaram raspravu ne danas, ne u ovoj prostoriji, već u sljedećih nekoliko mjeseci potričete ovaj nacrt izvješća i autorica ovoga izvješća će biti jako sretna ako dobije vaše informacije, komentare, pitanja kako bi mogla finalizirati svoje izvješće na vrijeme. Eto, to bi bilo to za danas. Sljedeće, točka 11 diskusija o aktivnostima odbora za ovu godinu, ali de facto to neće biti diskusija, već samo kratka informacija. Nemamo šta o čemu raspravljati ovdje. 2019. kalendar za ovu godinu će e, na njih će utjecati izbori u e, svibnju čim završe izbori i kada budemo imali listu ljudi u svakom od odbora, tajništvo će nas o tome izvijestiti. Jedno vrlo važno pitanje, tokom ove godine ćemo poroslaviti deset godina istočnog partnerstva. Vi ste dobili um, popis uh, događaja koji vam je komisija dostavila u prosincu. To se stalno ažurira i tajništvo će nam dostavljati nove verzije. Iz toga E, je moja molba vama kao e, zastupnica u, zastupnicama u Europskom parlamentu. Zastupnici u Europskom parlamentu će biti angažirani u e, izbornoj kampanji, a sada se obrađam predsjednicima, u istočnog partnerstva da budu aktivni i da sudjeluju u svim akcijama koje su posvećene desetoj godišnjici naše skupštine. Dakle, Ništa dodatno u ovom trenutku, nikakvih pitanja i zadnje što vam imam reći, pod 12 razno, ja nemam ništa pod razno. Imate li vi što pod razno? Ne. U tom slučaju, drage kolege, tri minute do 12. Najljepša hvala što ste se odgovorno ponašali, što ste bili efektivni efikasniji. Zahvaljujem mojim su predsjedateljima i izlagačima. Hvala.